Good afternoon, uh, Uvaženi zastupnici, lijepo vas pozdravljam. Kao i obično u ponedjeljak kolege često putuju, a i predizborna kampanja je u punom jeku, tako da neki zastupnici još nisu stigli. Prije svega imamo točku dnevnog reda, usvajanje dnevnog reda, budući da nema primjedbi, smatram da smo usvojili dnevni red. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu ponovno pozdraviti Vitora Konstančio, podpredsjednika Europske središnje banke, koji će nešto reći o godišnjem izvješću Europske središnje banke za 2013. Nakon toga ćemo imati pitanja i odgovore za to imamo po pet minuta. Ovo je posljednji put da vas ovdje mogu pozdraviti, vas ili nekog drugog iz Europske središnje banke. Mnogo vam hvala što ste se odazvali našem pozivu i mislim da to vrijedi za sve zastupnike i za sve koji su u izvršnom odboru, dakle svi su članovi barem jedanput bili u parlamentu, tako da osjećamo da imamo s vama posebnu vezu. Izvolite, imate riječ. Hvala. Uvaženi kolege zastupnici, uistinu mi je zadovoljstvo što vas mogu ovdje ponovno pozdraviti. Ne samo da vam predstavim godišnje izvješće za 2013. godinu, mi smo opsežno razgovarali i o nekim drugim pitanjima koja se tiču regulatorne reforme i posebno SSM-a i e, međuinstitucionalnog sporazuma o SSM-u. Prije točno godinu dana ja sam predstavio godišnje izvješće Europske središnje banke za 2012. godinu i to je uistinu bila polazišna točka za intenzivni rad u ovome domu, što je e, dovelo do toga da se na plenarnoj sjednici u prosincu 2013. godine usvojilo izvješće o godišnjem izvješću Europske središnje banke. Na temelju komentara koje dobijemo od vas, mi možemo pripremiti politike i pripremiti se za rasprave. Kao što vam je rečeno, Europska središnja banka uzima vaše preporuke u obzir. 2013. Europska središnja banka donijela je odluku da usvoji ciljeve mjerila kako bi se povećao broj žena na rukovodećim položajima i mogu vam reći da ta kadrovska politika već daje rezultate. Također smo objavili pravila o ulozi Europske središnje banke u davanju financijske pomoći za potrebe likvidnosti. To se nalazi na našoj web stranici. U uvodnom izlaganju ću se usredotočiti na tri teme. Kao prvo predstavit ću vam monetarnu politiku Europske središnje banke 2013. godine, zatim ću nešto reći o novim koracima u području financijskog zakonodavstva, a posebno o bankovnoj uniji i na kraju ću iznijeti neka svoja zapažanja o predstojećim zakonodavnim prijedlozima. 2013. godine vodili smo monetarnu politiku u okruženju koje je dalje bilo puno izazova, usprkos boljoj, boljem povjerenju na tržištu i boljem osjećaju na financijskim tržištima. BDP se smanjio za 0,4% tijekom godine, ali je u drugoj polovici godine došlo do gospodarskog oporavka, e, što je smanjilo tenzije na financijskim tržištima i poboljšalo povjerenje kao i inozemnu potražnju. Prosječna godišnja inflacija iznosila 1,4% 2013. godine. Tijekom godine je došlo do pada inflacije sa 2,2% u prosincu 2012 na 0,8% u prosincu 2013. Niska stopa inflacije uglavnom je bila posljedica snažnog pada cijena u energetskom sektoru i cijena hrane. Istovremeno očekivanja vezano uz inflaciju i dalje su na razini koja je u skladu sa našim ciljem da stopa inflacije bude niža, ali blizu 2% u srednjem roku. E, monetarna kretanja i kreditiranje i dalje su bili pod kontrolom tijekom cijele godine. E, godišnji rast monetarnog agregata M3 iznosio je 2,4% u usporedbi sa 3,1% 2012. ali se to smanjilo na razinu od 1% u prosincu. 2013. godine je došlo do smanjenja opsega e, kredita za više od 2%, a to je uglavnom bila posljedica slabe gospodarske situacije i projekcija, zatim e, izbjegavanja rizika te korekcije bilanci banaka, kućanstava i poduzeća. Početkom 2013. godine došlo je do smanjenja pasive u bilanci zbog povrata sredstava banaka temeljem trogodišnje dugoročne operacije refinanciranja. Te dvije operacije koje su iznosile gotovo 1 bilijun eura predstavljale su neto povećanje od 500 milijardi eura e, naše monetarne baze. Međutim, više od 500 milijardi eura već je plaćeno, a višak likvidnosti se smanjio sa rekordnih 800 milijardi eura e, sredinom 2012. na nešto malo više od 100 milijardi eura. Visoka stopa inflacije koju su neki predviđali zbog ovih e, operacija nisu se ostvarili, tako da i sada imamo nisku stopu inflacije. Budno pratimo razvoj događaja na tržištu novca, što može biti posljedica smanjenja likvidnosti i isto tako e, poduzimamo mjere kako bi e, tržišta novca bila stabilna. Kako bismo osigurali stabilnost cijena u okruženju slabe gospodarske aktivnosti i korekcije inflacije na niže, mi smo smanjili e, stopu rasta Europske središnje banke u svibnju i ponovno u 11. mjesecu 2013. godine. U kasno proljeće i ljetu smo imali povećanje očekivanih e, stopa kamatnih stopa na tržištima novca, što je djelomično bila posljedica stanja u SAD-u, međutim to je bilo nešto neočekivano s obzirom na makroekonomske uvjete i nije bilo u skladu sa našom politikom. Tako smo u srpnju 2013. godine počeli davati smjernice buduće monetarne politike gdje smo rekli da očekujemo da ključne kamatne stope ECB-a budu na niskoj razini kroz neko duže vrijeme. Nova politika se pokazala uspješnom, došlo je do smanjenja kratkoročnih stopa i od tada smo ponovili tu poruku. Današnje očekivanja se temelje na ukupno skromnoj stopi inflacije u srednjem roku s obzirom na opću slabost gospodarskih aktivnosti, visoku razinu neiskorištenih kapaciteta te umjerenu e, kreditiranje i stvaranje novca. U 11. mjesecu smo smanjili e, stopu kamatnih stopa s obzirom na općenito e, skromni, skromne projekcije vezano uz inflaciju u srednjem roku. Nakon te odluke e, stopa iznosi 0,25% za glavnu stopu refinanciranja i 0% za stopu instrumenta e, depozita i 0,75% za stopu e, kamatne stope na prekonočne kredite. Osim toga ćemo morati davati kolateral koliko je potrebno do 7. mjeseca 2015. godine. Mi dalje namjeravamo provoditi akomodacijsku monetarnu politiku s obzirom na očekivanja duže stope inflacije e, koja će se početi dizati nakon nekog vremena na stopu blizu 2%. Spremni smo brzo reagirati prema potrebi, a upravljačko vijeće je jednoglasno reklo da se obvezuje i sada citiram, dakle da se obvezuje koristiti i nekonvencionalne instrumente u skladu s našim mandatom kako bismo se mogli učinkovito nositi sa rizikom e, dužeg razdoblja niske inflacije. Kroz finaliziranje zakonodavnih i praktičnih koraka u pravcu bankovne unije 2013. godine smo uistinu imali veliki iskorak u području europskih integracija. Danas manje dvije godine nakon što su šefovi država i vlada Europske unije donijeli odluku da izgrade stvarnu bankovnu uniju, imamo dva kamena temeljca tog e, ambicioznog projekta, jedinstveni nadzorni mehanizam i jedinstveni sanacijski mehanizam. SSM će stvoriti e, stvarnu superviziju na europskoj razini. Europska središnja banka će morati preuzeti odgovornost kako bi europski bankovni sektor bio zdrav i stabilan. U procesu uspostave SSM-a moramo i dalje povratiti stabilnost u bankovnom sektoru i stvoriti preduvjete za e, obnavljanje kreditiranja realnom gospodarstvu. Sveobuhvatna ocjena Europske središnje banke je upravo i zamišljena s tim u vidu. Mi smo svjesni velike odgovornosti e, koja koja nam je predana i tu ćemo zadaću obavljati na vjerodostojan i konzistentan način. Želim vam pružiti jamstvo da ni u kojem slučaju nećemo dovesti u pitanje e, tu sveobuhvatnu ocjenu i da ćemo tome pristupiti vrlo strogo. Što se tiče SRM-a, pozdravljamo politički dogovor postignut 2014. godine, intenzivni pregovori među suzakonodavcima doveli su do stvaranja SRM-a koji će biti učinkovitiji, vjerodostojni i europski. Europski parlament je i ovaj odbor u parlamentu e, su svakako odigrali ključnu ulogu u postizanju toga cilja. Htio bih naglasiti još tri aspekta ovoga sporazuma koji su posebno važni iz perspektive Europske središnje banke. Kao prvo, mi smo od početka inzistirali na tome da postoji potreba za adekvatnim financiranjem jedinstvenog e, fonda za sanaciju banaka. E, zato nam je drago da će se objediniti sredstva brže i da će e, se ta dinamika usmjeriti na prvu polovicu razdoblja. To znači da će taj fond imati veću veći kapacitet već od samoga početka i na taj način će se učinkovito moći prekinuti veza između zaduživanja država i banaka te će se zaštititi novac poreznih obveznika. Također će se jasno spostaviti veza između povećane, e, povećanog kapaciteta zaduživanja od strane fonda. E, drugi predovjet koji je bitan iz perspektive ESB-a je brzi učinkovit postupak donošenja odluka koji će omogućiti da se tijekom vikenda e, e, dakle zatvori neka banka. u tom smislu pozdravljamo ubrzavanje postupka. također znamo da će Europska središnja banka kao supervizor imati ključnu ulogu u tome da odluči hoće li neka banka propasti ili ne. Što se tiče e, financijske regulative i reforme u tom području, Europska unija je također poduzela neke ključne korake 2013. godine, uključujući Europski parlament. Postoji e, jedinstveni pravilnik e, koji daje jedinstvena pravila za čitavu Europsku uniju. Zatim isto tako kapi, uredba o zahtjevima kapitala iz četvrtog mjeseca 2013. godine bio je ključan iskorak u jačanju stabilnosti i otpornosti bankovnog sektora. Paralelno tome banke će morati ispuniti zahtjeve iz direktive o oporavku i sanaciji banaka koja će stupiti na snagu 2015. godine. Morat će izraditi plan za restrukturiranje, surađivati sa tijelima zaduženima za sanaciju E, i likvidaciju banaka i morat će poduzeti e, potrebne mjere. E, zahvaljujući ovim mjerama imamo mogućnost da banke i financijske službe uistinu služe realnom gospodarstvu i da se zaštite štediše. Prema tome moramo nastaviti ovom dinamikom i usvojiti čitav niz zakonodavnih prijedloga koji su još pred nama. Kao prvo, što se tiče mjerila, treba donijeti uredbu o tome, e, o mjerilima koje se tiču financijskih instrumenata, e, budući da je to dovelo do toga da su e, neke banke napustile Euribor panel. Zatim tu su i neke reforme koje se tiču shadow bankinga, posebno prijedlog o fondovima e, na novčanih tržišta, što će omogućiti da tržišta novca budu bolje zaštićene, da se tamo bolje e, i da se njima bolje upravlja. Zatim treba nastaviti zakonodavni rad Europske komisije sa prijedlogom strukturnih reformi bankovnog sektora Europske unije, što bi smanjilo fragmentaciju i e, postojanje različitih propisa u državama članicama. Osim ovih zakonodavnih prijedloga, u predstojećim mjesecima ćemo revidirati čitav niz zakonodavnih paketa koje smo usvojili za za vrijeme krize. Kao prvo tu je revizija paketa šest mjera i paketa dviju mjera. Vidjet ćemo što je do sada postignuto i utvrdit ćemo praznine u arhitekturi ekonomske i monetarne unije. Vjerujem da ćemo sa ovom europskom perspektivom imati mogućnost da je Europski parlament e, postigne to da se ovom revizijom konsolidiraju e, postignuti rezultati, a istovremeno će se osnažiti e, okvir za upravljanje tamo gdje još postoji prostor za poboljšanje. Drugo, revizija Europskog sustava financijskih supervizora e, pomoći će nam da se nosimo sa novom stvarnošću. Stvaranje ESA i ESRB-a prije dvije godine bili su koraci u pravom smjeru i predstojeća revizija mogao bi biti pravi trenutak da vidimo kako poboljšati regulatorni i e, nadzorni sustav u Europu u Europi tako da uzmemo u obzir i uspostavu SSM-a. Uvaženi kolege zastupnici, znam da je ovo posljednji sastanak vašega odbora u ovom u ovom sazivu. Htio bih iskoristiti ovu priliku da zahvalim svima na konstruktivnoj suradnji i odnosu koji smo uspostavili u proteklih pet godina i rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala. Uh, Hvala lijepa. Najprije u ime kluba zastupnika Pučana, e, Karin wortman kol Hvala lijepa. U ime kluba zastupnika e, Pučana htjela bih vas zahvaliti na vašem aktivnom angažmanu u e, dijalogu sa ovim odborom i parlamentom. Također vam osobno želim zahvaliti jer ja odlazim iz parlamenta ne samo na vašem aktivnom angažmanu nego i na vašoj aktivnom aktivnoj podršci i na vašoj stručnosti koja nam je stajala na raspolaganju. To je bilo vrlo važno za e, rezultate koje smo postigli u paketu šest mjera i nedavno e, kad je riječ o e, mehanizmu, jedinstvenom mehanizmu sanacije banaka. To E, nije cijelo vrijeme dok smo bili u pregovorima e, to mi je bilo na umu da je da je to bio vrlo važan rezultat ja vam e, doista zahvaljujem moje pitanje se tiče kontroli kvalitete imovine E, nekoliko e, često smo naglašavali važnost e, neovisnih stručnjaka i na razini zemalja članica vi nas uvjeravate da je to slučaj međutim ja sam primila informacije da je razina uključenosti neovisnih stručnjaka različita od zemlje do zemlje na primjer u nizozemskoj je to vrlo izraženo ali u drugim zemljama i nije E, da li vi to nadgledate e, jer e, uvjerljivost odnosno vjerodostojnost kvalitete provjere kvalitete imovine je od velike važnosti nadalje mi želimo e, vjerodostojnu provjeru kvalitete imovine i ako tu dođe do problema e, to će biti vrlo problematično i zato me zanimaju vaši, vaše mišljenje o tome. Hvala lijepa na e, vašim ljubaznim riječima. A što se tiče vaših pitanja, mogu vas uvjeriti da u svim zemljama ima mnogo neovisnih tvrtki koje su aktivne, sve u svemu sve ukupno imat ćemo oko 5000 ljudi e, iz vanjskih tvrtki koje će sudjelovati u provjeri kvalitete imovine u zemljama članicama. To će biti e, vanjski revizori koje će e, nadležne, nadležne organi vlasti uključiti u kvalitetu u provjeru kvalitete imovine a morali smo upotrebati dodati te vanjske e, resurse jer e, samo da bi vam predočio količinu tog posla. Mi ćemo morati provjeriti 200 tisuća dosjeja o kreditima u zemljama članicama. Dakle, to se tiče 3,7 trilijuna eura e, ukupnih e, sredstava, dakle potrebni su nam zbog tog razloga vanjski stručnjaci jer to je ogroman posao a osim toga uključivanje neovisnih vanjskih firmi samo može povećati vjerodostojnost e, tog e, rezultata te provjere kvaliteta e, imovine. Dakle, što se tiče ukupnog tog posla, tu će biti uključeni mnogi vanjski revizori u vrlo velikom broju, kao što sam već rekao. Dakle, to će biti vrlo, vrlo ozbiljan posao. E, reputacija svih koji budu u to uključeni je u, dakle, u pitanju, odnosno e, o tome ovisi reputacija onih koji budu radili taj posao. U, tu će biti naravno u, u pitanju i različiti sektori kao što su E, nekretnine, brodarstvo i tako dalje. Što se tiče ESM-a e 60 milijardi koje možda neće biti potrebne, to sve ovisi, niko to sada ne može znati, niko sada ne može očekivati što će biti e, ukupan manja kapitala koji će biti identificiran. Važan dio E, nade da novac neće biti potreban e, je činjenica da sada već imamo veliki apetit na tržištu za e, bankovnom imovinom. To smo vidjeli u mnogim zemljama članicama. Banke su povećale svoj kapital ove godine i u takvom e, okruženju e, to će se nastaviti i u studenom. Dakle, doista je moguće da banke kojima će biti potreban dodatni kapital će ga moći dobiti na tržištu. To se nije činilo da će biti tako prošle godine kad smo razgovarali o tim stvarima, ali to je situacija sada e, i odatle potječu naše prognoze. Hvala lijepa. E, da li to znači da e, je angažman privatnog sektora e, bez ikakvih filtera da se ne da privatne revizorske tvrtke imaju pristup informacijama o poslovanju banaka bez ikakvih filtera Čuli smo glasine da u nekim slučajevima e, će postojati ograničenje pristupa nekim informacijama, da će to ići preko e, nekih e, supervizora. Bilo je optužbi da se time nitko nije pozabavio na, nedovoljno, na dovoljno neovisan način elementi tih neovisnih e, tvrtki će otići u banke i pogledati direktno njihove, e, njihove, njihova knjigovodstva bez ikakvih filtera. E, većina, dakle, oni će, stručnjaci iz tih neovisnih tvrtki će doista otići u banke i doista pogledati njihovo knjigovodstvo. Hvala lijepa, morali smo to provjeriti jer smo imali informacije E, te vrste. Ja znam da Europska središnja banka i predsjednik euro skupine su uvijek inzistirali na tome da te provjere budu temeljite. Da, to je u interesu svih, a osobito u interesu središnje banke da se ta provjera obavi na što objektivniji način. Sada u ime kluba zastupnika e, socijalista Leonardo Dominici. Hvala Šeron. Gospodine potpredsjedniče Konstanciju. Moje pitanje se odnosi na zaključak sastanka proteklog vijeća koje se održalo 3. travnja. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Nakon 3. travnja imamo li već neke novosti o pitanju quantitative easing, odnosno kvantitativnog olakšavanja? Vi ste već spomenuli mogućnost e, da se pribjegne konvencionalnim instrumentima, conventional instruments, s obzirom na nisku stopu inflacije. Pitam se što središnja banka čeka da da zeleno svjetlo ovim, e, primjeni ovih nekonvencionalnih instrumenata? Čeka li možda razvoj opće situacije kada je riječ o analizi kretanja gospodarskog ciklusa? Čeka li možda razradu studija koje razmatraju koja bi se vrsta kvantitativnog olakšavanja mogla primijeniti? Mm, dosta se govori o asset-backed securities, a mm, više puta je i predsjednik Dragi govorio o potrebi da se razvije tako tržište takvih vrijednosnica. Dakle, pitam se prije nego što prijeđemo dakle, na takve vrijednosnice, hoćemo li pričekati da se razvije to tržište? Naravno, sve to podrazumijeva i dosta duge rokove, jer ako se sve to treba posložiti, onda će to trajati prilično dugo. Dakle, ja bih vas pitao možete li nam dati neku prognozu ili barem iznijeti neke pretpostavke s time u vezi. I na kraju imam jedno općenitije pitanje. Gospodin Dragi je u više navrata s pravom istaknuo da je važan slijed politika, a isto tako i koordinacija politika. Ja ne mislim da je monetarna politika sama po sebi dovoljna, iako smatram da je ona nužan preduvjet. Dakle, želim jednostavno reći sljedeće. Podsjeća li Europska središnja banka vlade na nužnost da se poštuje taj slijed i takva koordinacija politika i pitam se kako vlade reagiraju na situaciju u kojoj je rast i politika poticanja rasta još uvijek među onim manje važnim prioritetima na nacionalnoj razini. Hvala na pitanju. E, što se tiče vašeg prvog pitanja, Najprije ću vas podsjetiti da je cilj što se tiče inflacije e, srednjoročni cilj. To nije cilj za sljedeći mjesec ili sljedeći kvartal ili čak samo godinu dana, nego je to srednjoročni cilj. Mi smo objavili e, projekcije e, u ožujku gdje su neki indikatori pokazivali da bi inflacija iako počinje na niskim e, stopama koje imamo sada mogla e, postepeno rasti do 2016. a koncem 2016. prema tom scenariju bila bi na razini od 1,7%, dakle bliže 2%. Te projekcije su E, nešto na temelju čega će onda vlade donositi svoje odluke u e, međutim u e, razgovorima koje smo vodili u ožiku mi nismo donijeli nikakve konkretne odluke, ali tu se radi o srednjoročnoj projekciji. Svi su bili iznenađeni e, vrlo niskoj, niskom stopom od 0,5% koja je e, trenutno e, ustanovljena. Tu ima različitih faktora koji utječu na to. Kao što ste sigurno upoznati, oko uskrsa svake godine postoje neki utjecaj, o tome ste sigurno već čitali. U svakom slučaju moguće je da ćemo vidjeti porast inflacije, stope inflacije, ali ono što je važnije, kao što sam upravo rekao, ne radi se o mjesečnim brojkama, to jest mjesečne brojke nisu e, temelj za nikakve odluke, E, mi e, gledamo da li će scenarij koji smo imali u ožujku, da li se on promijenio i u kojoj mjeri. Na primjer, u tom scenariju stopa inflacije za cijelu godinu 2014. bila je 1%. posto e, mi smo dosegli dno sa 0,5% i vidjet ćemo, moramo to E, pažljivo promatrati. Naravno, situacija je sada, kao što e, svatko shvaća, vrlo zabrinjavajuća zbog činjenice da je vrlo niska stopa inflacije potencijalno ima negativne posljedice, osobito u situaciji gdje e, vlada velika zaduženost i u privatnom sektoru i u javnom sektoru i bilo kakav šok bi mogao inflaciju uh, dovesti u negativnu negativnu sferu, u negativno područje, dakle još više smanjiti. Dakle, razvoj negativne inflacije bio bi vrlo ozbiljna stvar. Dakle, time se moramo pozabaviti i time ćemo se pozabaviti. Monetarna politika u situaciji nakon financijske krize i nakon onoga što se zove recesija e, bilanci, tu monetarna politika gubi na učinkovitosti. Ona ne može u takvoj situaciji biti toliko učinkovita kao u normalnoj situaciji, to se mora shvatiti. I zato nekoliko zemalja su nekoliko, je nekoliko zemalja moralo poduzeti izvanredne mjere e, to su dakle izuzetne stvari e, i o njima se ne može donositi odluke olako. E, dakle, mi se bavimo time, vodimo računa, promatramo to i u tom srednjoročnom, ako se srednjoročni scenarij promijeni i ako e, se pokaže da moramo učiniti nešto što može biti primjereno, e, bilo je vrlo važno što je upravni odbor Europske središnje banke jednoglasno e, usvojio ideju da su nekonvencionalne politike e, da će biti upotrebljene kako bi se riješilo to, e, riješilo to pitanje. Ja, mene, men, moju pažnju su odvukla neka hitna pitanja, ali mi e, upravo izlazimo iz krize i upravo sada su nam, e, nam je monetarna politika najpotrebnija. Da, tako to piše i u knjigama e, o ekonomiji i o povijesti. Međutim, ova kriza je bila drukčija od drugih kriza. Kao što znate, monetarna politika se provodi preko banaka, preko financijskog sustava i ako su upravo, ako su upravo oni pogođeni krizom, onda to čini provođenje monetarne politike u toliko težom. Međutim, e, srednjoročno gledano to će djelovati, to će funkcionirati, samo potrebno je više vremena zbog prirode krize u kojoj smo bili, koja je upravo bila e, locirana u financijskom sektoru. Da, i zato imamo e, zato, zato je to, dugo, to što je dugo trebalo da se riješe problemi u vezi sa bankama, zato je to bilo osobito štetno. Da, e, prije nego što sam danas došao ovdje, e, postoje neke usporedbe između europskog bankarskog sektora i bankarskog sektora u drugim e, dijelovima svijeta međutim te analize donekle navode na krive zaključke. Samo ću vam ukratko reći jednu brojku koja dolazi iz SAD-a, to nije naša brojka. Prošle godine e, potpredsjednik e, e, Američke središnje banke je došao u Europu i e, održao govor gdje je prezentirao e, neke kalkulacije e, odnos između e, ukupne imovine i između velikih europskih i velikih američkih banaka i pokazao je samo upotrebljavajući brojke iz bilanci da je prosjek američkih banaka bio 6,2, a američkih 3,7. Također je prezentirao i kalkulacije za američke banke upotrebljavajući internacionalne e, standarde koje mi upotrebljavamo u e, Europi i e, onda je e, prosjek za američke banke ispao također 3,8%. Dakle, e, iz toga se samo vidi da su usporedbe na brzinu ponekad vode do krivih zaključaka, ali vrlo je važno da razbijemo bilo kakve sumnje o bilancama europskih banaka i upravo to ćemo i učiniti. U redu, hvala lijepa. Upravo imam posljednje brojke o e, Američkoj središnjoj banci na stolu. Sada u ime kluba zastupnika ALDE e, kolega Ole Schmidt. Hvala lijepa. Hvala gospođo predsjednice. Klub zastupnika ALDE i ja osobno također vam odajemo priznanje ja mislim da bi svi e, građani Europe trebali biti sretni jer smo imali Europsku središnju banku. Vi ne biste trebali biti političko tijelo, ali mislim da doista jeste djelovali kao političko tijelo i, e, i to kao odgovorno političko tijelo. Moje pitanje je možda malo konkretnije. E, sad imamo opet pitanje vremena. Ako pročitate uvod gospodina Dragija, on govori o fiskalnoj konsolidaciji. Sad imamo novog predsjednika vlade u Francuskoj koji govori treba mu više vremena, dajte mi više vremena i, e, i sve će opet biti dobro, samo mi dajte malo više vremena. Možete li možda komentirati te njegove izjave? A druga stvar taj čovjek koji je bio e, asistent gospodina Baroza i koji je ponovo stavio, e, povukao pitanje politike štednje. Sad smo opet na početku predizborne kampanje i to je za mene e, jako bitno da tu da tu pogodimo pravu mjeru. Je li to bilo previše ili premalo ili prava mjera? Mislim da se s time moramo, eh, da se prema tome moramo odnositi na vrlo eh, odgovoran način. Ja ne vodim eh, predizbornu kampanju, ali možete li dati neke smjernice drugim kolegama koji jesu u predizbornoj kampanji? U svakom slučaju hvala vam na ovome što ste do sada učinili i što radite. Hvala lijepa. Kao što sam rekao u početku, e, također i što se tiče uloge Europskog parlamenta i ovog odbora u e, zakonodavstvu u području e, financija doista ste dobar, dobro radili, obavili dobar posao. Nismo se uvijek slagali, ali obavili smo dobar posao. Što se tiče fiskalne konsolidacije i pitanja Francuske, Dakle, to je nešto čemu, čime se komisija treba baviti, komisija je već govorila o tome. Mi se slažemo e, Inače, komisija je nedavno, e, Francuska je relativno nedavno e, preuzela neke obaveze koje se tiču e, fiskalne politike i mora se pridržati tih, pridržavati tih svojih obaveza koje je preuzela. Čini se da postoji jaz koji nije prevelik, ali svakako taj jaz treba zatvoriti u vezi sa tim preuzetim obavezama. E, naravno, svaka zemlja članica ima slobodan izbor e, načina kako će to učiniti, da li rezovima u potrošnji ili čak ako žele smanjivanjem poreza, to je njihov izbor. E, dakle, vlada svake zemlje članice ima mogućnost sama odlučiti i izabrati metode, ali u svakom slučaju mora se pridržavati preuzetih obaveza i ciljeva. To je naše mišljenje. Što se tiče e, ove rasprave o e, politici štednje, nažalost, ekonomija nije egzaktna znanost, kao što znate. Zato je vrlo teško kvantificirati imati objektivne e, kalkulacije tak, na način da ih niko ne može pobijati. Zato će uvijek tu postojati kontroverze u vezi sa brojkama. E, brojke su e, dovele do rasprava o multiplikatorima, jesu li bili realno proračunati, realno procijenjeni i tako dalje. Ja mislim E, čak i MMF e, je rekao da su ti fuskalni, e, da su ti multiplikatori bili preveliki, tako da bi politika možda izgledala drugčije da su upotrebljeni drugi multiplikatori, ali čak i ako to prihvatimo zemlje koje su u većim dugovima, odnosno u većoj krizi i nisu imale pristup financijskim tržištima, nisu imale izbora, morale su se e, odlučiti za e, politiku štednje zbog sa ciljem fiskalne konsolidacije. Dakle, to je sigurno. To jest kontroverzna, kontroverzno pitanje, ali e, na sreću nažalost nemamo dovoljno gospodarskog rasta u ostatku svijeta e, jer kad bismo imali veći gospodarski rast bilo bi jednostavnije postići ciljeve, ali nema ga. E, cijeli svijet je u e, jednom periodu niskog gospodarskog rasta koji može i koji se može i produljiti postoje analize koje govore o takozvanoj sekularnoj stagnaciji. Imamo problem da osobito u Europi imamo problem demografije, dakle populacija e, koja je radno aktivna će se smanjivati svake godine za 0,6% do 2030 čak i da bismo održali stabilnim e, raspoloživu radnu snagu e, tu, i tu smo suočeni s izazovom e, zbog tog demografskog problema. Dakle, sve su to problemi. Mnogi govore, oni koji govore da nam je potreban veći gospodarski e, rast da bismo postigli ciljeve, nis, ne, za, pritom gube iz vida te, e, ta ograničenja zbog tih objektivnih okolnosti. Dakle, e, smanjenje prezaduženosti u Europi je cilj koji moramo postići i i o tome se radi. Hvala lijepa. Sada u ime zelenih Sven Gigold. Ja također želim pozdraviti gospodina potpredsjednika. Imam eh, kao prvo jedno pitanje. Otprilike prije 12 dana u Briselu je održan sastanak na kojem se raspravljalo o tome pod kojim uvjetima je izvediva preventivna rekapitalizacija. Znate da se parlament borio protiv te zamisli i mi smo uspjeli ugraditi u direktivu određena ograničenja u korištenju tog instrumenta. A čujemo da je središnja banka uznastojala oslabiti čvrsto tumačenje tih uvjeta. Možete li potvrditi da je ECB nesigurna u vezi sa ovim e, strogim ograničenjima za upotrebu preventivne rekapitalizacije što bi onda otvorilo vrata opet e, spašavanju banaka, sanaciji banaka od strane vlada. Hvala na ovom pitanju. Čuo sam doista da je ovo pitanje podiglo prašinu u određenim krugovima. Ne govorim o parlamentu, ali ako to razmotrimo, ja sam zaključio da je cijela rasprava zapravo bila nešto što nas je skrenulo s pravog puta, odnosno skrenulo nam je svi da prave ciljeve. Ja bih zaključio da ne postoji razlika između onoga što vi kažete i za što se zalažete i onoga što govori Središnja banka o primjeni bail-in, a ne bail-outa kada je riječ o sanaciji banaka. Zapravo postoje dva zakona koje su na snazi 2015. godine, odnosno imamo smjernice Digicoma, odnosno komisije, kada je riječ o državnoj pomoći, a to sada i prema tim smjernicama obuhvaća i mjere koje se primjenjuju u vezi sa državnom e, pomoći koje nalažu bail-in u podređenu dugu, a imamo također i EBRD. Dakle, kada je riječ o bail-inu u poglavlju u vezi s time, to će se e, primijeniti samo od siječnja 2016. godine i to nema nikakve veze sa našom globalnom procjenom i njezinim učincima. Na tom e, sastanku se raspravljalo o članku 27. koji se bavi pitanjem uvjeta u kojima se banka uključuje u mehanizam sanacije i e, jedan od tih preduvjeta je primanje javnih sredstava. Znači to je članak 27. stavak 1. Dakle, ako e, je banka u teškoj situaciji i prima javna sredstva, onda je u mehanizmu sanacije. Ali imamo i stavak 2. koji navodi određene, određena izuzeća pod određenim uvjetima. Komisija je protumačila E, test opterećenja koji ima osnovni scenarij i drugi scenarij, dakle da u osnovnom scenariju možemo uzeti u obzir da e, scenarij nalaže ono što se u članku 27 spominje kao vjerojatni gubici, a to nije dijelom izuzeća koje je navedeno u, član, e, u stavku drugom. Iako je to scenarij, dakle to nije predviđene gubitaka nego samo mogući scenarij, Dakle, drugo tumačenje bi moglo biti da gdje ne postoji ta povezanost se može primijeniti izuzeće na osnovni scenarij, a ne samo na ovu izuzetnu situaciju. No, koja god tumačenje bilo bolje, to nema nikakve operativne posljedice 2015. godine, iako se to protumači na e, način da imamo nedovoljne uvjete za osnovni scenarij, dakle da bi se sukladno članku 27. moglo protumačiti kao da to potpada pod stavak drugi. Dakle, bez obzira koristio se, koristila se javna sredstva, onda se smjernice Digicoma primjenjuju, dakle mora se primijeniti bail-in. I 2015. godine nema ničeg drugog, ima samo to. Kada je riječ o operativnim posljedicama za bail-in, dva tumačenja vode ka istom zaključku. Koja je tu razlika? A razlika je sljedeća. Prema e, članku u 27. stavku 1. banka se formalno uključuje u postupak sanacije, ako zadovoljava uvjete za izuzeća, onda nema nikakve razlike u postupku, dakle bez obzira na javna sredstva ili ne. To je isto zato jer u svakom slučaju ako se primaju javna sredstva, dakle, u slučaju da i u osnovnom scenariju su potrebna ili bi bila potrebna javna sredstva, onda bi to podrazumijevalo prvo e, bail-in subordiniranog podređenog duga, jer tako nalaže postojeće zakonodavstvo. Dakle, mi ne osporavamo to, mi smo podržali takav sustav, ako se sjećate, u svim prilikama kada sam javno govorio i ja osobno i moje kolege smo se zalagali za to. Dakle, ne smijete imati nikakve sumnje u to i doista me iznenadilo što je došlo do tako velike rasprave o nečemu što je zapravo beznačajno u operativnom smislu, zato jer bi se pravila o Bejlinu primjenjivala na isti način bez obzira na upotrebljeno tumačenje. A onda se postavlja problem, smatra li e, se sa operativnog stajališta da je banka uključena formalno u sustav sanacije, iako bi posljedice e, refinanciranja, zapravo popunjavanja rupa kapitalu bile iste. Znači, molim vas, nema nikakve razlike, nema nikakve razlike u tome e, kada je riječ o pravilima o Bejlinu. Znači, ne primamo nikakve optužbe e, da smo za Bejlin sa novcima poreznih obveznika, niti se to može primijeniti na nas u svjetlu onoga što sam upravo rekao o primjeni smjernica komisije koje su na snazi i koje će se primjenjivati u svakom slučaju. Uh, Hvala što ste mi opet dali riječ. E, dakle, molim vas da budete precizni. Ovaj članak se odnosi na mogućnosti upotrebe preventivne rekapitalizacije kako bi se spriječila sanacija. Dakle, ako se ti uvjeti protumače u užem smislu, onda to otvara vrata naravno za unos državnih sredstava. Naravno da se propisi o državnoj pomoći uvijek primjenjuju, ali u svakom slučaju otvaraju se ta e, vrata kako bi se e, spriječila sanacija. I e, ako protumačimo malo neodređenije tu formulaciju, možete li onda reći je li Središnja banka tražila otvorenije labavije tumačenje tih uvjeta za koje se parlament borio? Vi kažete da nema nikakve razlike, ali ako se preventivna rekapitalizacija može onda lakše koristiti, onda će se njoj pribjegavati 2015. godine i to zapravo stvara konkretne razlike i možete li onda potvrditi da je Europska središnja banka tražila da se lakše protumače ove uvjeti kada se to može primijeniti. Ja se ispričavam što se moram ponavljati. Dakle, posljedice u operativnom smislu ne bi bile drugačije. Ono što ste vi rekli, Dakle, ono što ste vi rekli mm, je zapravo nešto što bi se moglo nazvati predosrožnom rekapitalizacijom i tu bi se moglo onda koristiti javna sredstva, ali to ne stoji. Oprostite mi, to ne stoji. Sanacija je vrlo širok pojam. Nije riječ o likvidaciji banke, nego o spašavanju banke. Dakle, Potencijalno bi tu mogla nastati razlika 2016. ali ne 2015. godine kada ovo poglavlje o pravilima Berlina neće biti na snazi. Pretpostavljam da se na tom sastanku raspravljalo o učincima jedne globalne ocjene, znači to uključuje 2015. godinu kada će se djelomično primjenjivati ove mjere. Ali to, neće, to poglavlje u Berlinu neće biti na snazi, nije bilo na snazi i to se onda primjenjuje na tumačenje o kojem se raspravljalo. Ta se rasprava možda mogla izbjeći zato jer nema operativnih posljedica, to je ono što ovdje želim jasno naglasiti. Dakle, nismo se uopće zalagali za labavu primjenu ovih odredaba. Da, ali imali smo jedan neformalan sastanak Ekofina na kojem je Mario Draghi izjavio da je zadovoljan e, sa sporazumom postignutim sa Digicomom, no nažalost e, ne znamo kakav je to sporazum bio. Ja ću pokušati to saznati od Digicoma sutra ako vas zanima. Dakle, Možda ću ponoviti ono što ste vi e, rekli, ali u svakom slučaju će se zalažiti da se to sazna. Da, e, radi se o tome što će se dogoditi, nema nikakvih e, tajni u tom smislu. Imamo tekst e, smjernica, digicoma, i smjernice postoje i one će se primjenjivati, to je to. Dobro, u ime Pučana. Hvala lijepa, gospođo potpredsjednice. Ja sam čitao da je Europska središnja banka započela sa razmišljanjima e, Werner, molim te, pričekaj, još nemamo prijevod. Dakle, čitao sam da je e, Europska e, središnja banka e, napravila proračune o kupovini e, državnih obveznica u odnosu na, od jedne milijarde. Gledajući od 2012. 2013. uspjela nam je stabilizirati eurozonu ukupno, ali jedan cilj nije postignut, a to je odvojiti države od banaka. Dakle, e, e, nastavilo se sa kupovinom obveznica, državnih obveznica, tako da je ovisnost nije smanjena nego je povećana. Takvi programi e, koji su su ide, izgleda proračunati idu u nekoliko imaju posljedice koje idu u nekoliko smjerova e, dakle ako to dovede do pada e, kamata to nije pozitivno za Europu. Znači mirovinski fondovi u nekim zemljama članicama bi onda indirektno izgubili na vrijednosti, privatni štedni ulozi također, e, učinci na stope inflacije bi također bile negativne, a inflacija je već negativna, a program iz svibnja 2010 koji je obustavljen u rujnu 2012. ako su ovo brojne, ako su moje brojke točke, e, još uvijek imamo iz e, prošlih perioda, od prošlih takvih kupnji još uvijek imamo e, veliku vrijednost u već kupljenim obveznicama u bilanci Europske središnje banke. Znači to je tada svojedobno bio e, dobar potez jer je prinio smirivanju situacije, ali e, ja se pitam da li Europska središnja banka e, ne samo prekoračuje svoju nadležnost, nego i radi nešto što će imati za posljedicu trajno niske kamate. Zato moje pitanje glasi kako vidite učinke za godinu 2014. ako Europska središnja banka razmišlja o otkupu državnih obveznica i e, takvim sličnim mjerama? Hvala vam na pitanju. Dopustite mi da kažem odmah da nije donesena nikakva odluka ono što ste pročitali u medijima i ja sam također pročitao o toj, tim tisuću milijardi. No, stručnjaci u radnim skupinama razmatraju brojne opcije, brojne hipoteze i trebaju imati odriješene ruke u tom smislu, no ja vam ipak savjetujem da ne uzimate u obzir neke tehničke studije koje su možda razrađene sa brojnim hipotezama. Još ništa nije odlučeno. No, dopustite da kažem sljedeće. Naš mandat koji proizlazi iz ugovora nalaže nam da moramo osigurati stabilnost cijena na srednji rok. Stabilnost cijena podrazumijeva da to mora biti u oba smjera, odnosno treba izbjegavati inflaciju i izbjegavati vrlo nisku inflaciju. To je dvosmjerno i tako je to ugrađeno u ugovore. Moramo se sjetiti primjera Japana sa nizom godina deflacije kako bismo vidjeli kakve poteškoće deflacija stvara. Dakle, naš je mandat e, osigurati stabilnost cijena na simetričan način. A sada je inflacija vrlo niska. Nikad nije bila toliko niska kao sada. I to objašnjava također niske kamatne stope. situacija sa niskom inflacijom je e, još gora u Europi, ali se sada pretače i drugamo. U SAD-u to je sada 1,2%, znači vrlo niska. Kamatne stope SBA su e, odnosno središnjih banaka su blizu nule u velikim gospodarstvima, u velikim sustavima i mi se ne razlikujemo u tom smislu od drugih kada je riječ o izvršavanju našeg mandata. Za neke gospodarske subjekte to ima negativne posljedice, ali kao što vrlo dobro znate, ne postoje mjere koje bi mogle zadovoljiti sve gospodarske interese, a mi moramo se pridržavati našeg mandata. I to i činimo. Znači, kamatne stope su niske posvuda. MMF je upravo objavio svoje gospodarske prognoze za cijeli svijet e, u kojima se nalazi i vrlo zanimljivo treće poglavlje o razlozima niskih kamatnih stopa u svijetu i o razlozima zašto će to tako se nastaviti više godina. Znači, u tom smislu se ne razlikujemo od drugih središnjih banaka. a od uvijek poštujemo naš mandat. Dakle, ako e, kada smo imali dugoročne operacije refinanciranja od tisuću milijardi postojale su bojazni da će to dovesti do negativnih posljedica, primjerice ogromne e, inflacije. No, to se nije dogodilo zato jer e, je gospodarska situacija takva kakva jest. U našim gospodarstvima nema potražnje ulaganja u eurozonu kao takvu iznose 18% manje nego što je to bio slučaj 2007. godine, dakle neposredno prije krize. I ako pročitate studije koje je komisija objavila o mišljenju poduzetnika zašto je ulaganje na tako niskoj razini, vidjet ćete da je njihov odgovor da nema potražnje, odnosno nema mogućnosti da bi se prodalo ono što bi rezultiralo mm, već, e, od već, više ulaganja. Znači treba donositi odluke na temelju onoga što nam nalaže mandat i na temelju naših prioriteta. Ono što mene brine je da bi to moglo povećati neravnoteže e, a ne ih otkloniti. Još jedan od ciljeva makroekonomskog nadzora bio je E, smanjenje neravnoteža. Po mom mišljenju treba, e, trebalo bi promijeniti mandat Europske središnje banke. E, ona se razlikuje od, on se razlikuje od mandata Središnje banke u SAD-u i zato po mom mišljenju 225 e, milijardi eura e, e, koje su upotrebljene za otkup u kriznoj situaciji to je bilo u redu po mom mišljenju, ali ako se to sad počne upotrebljavati kao instrument i dalje i to u iznosu od jedne tisuće milijardi eura onda to u pitanje dovodi mandat Europske središnje e, banke i može dovesti do daljnjih neravnoteža. Um, uh, Dopustite mi dvije napomene. Mm, Prvo o neravnotežama. Neravnoteže koje su postojale prije krize, naročito u zemljama koje su bile pod opterećenjem su već ispravljene u značajnoj mjeri. Sve zemlje koje su bile tim obuhvaćene su imale prošle godine već pozitivne bilance. Po prvi puta u mnogo godina. Zemlje koje su trebale prilagoditi svoje javne financije, evo uzmimo primjer Grčke, su po prvi puta u nekoliko desetljeća prošle godine ostvarile primarni surplus, primarni višak. Znači, Znači, taj pritisak na izvršenje mjera za popravljanje neravnoteže su donijele učinka. Mi, za razliku od Američke središnje banke, smo samo uzbeli u obzir stabilnost cijena u oba smjera. Znači, ne samo da inflacija treba biti iznad 2%, nego također trebamo uzeti u obzir opasnost od približavanja inflacije nuli i čak i odlaska u minus a to je naša odgovornost koja proizlazi iz ugovora. Nije tu pitanje različitih mandata. Mandat je jasan. Primaran cilj SBA je stabilnost cijena i to je ono što nastojimo održiti i nastavit ćemo i održavati. Iz nekih povijesnih iskustava smo naučili da ako središnja banka poduzima previše, onda to može dovesti do inflacije, no to sada nije opasnost. Upravo postoji suprotna opasnost i o tome treba voditi računa. To ima doduše i neke negativne posljedice na neke određene interese, ali tako djeluje ekonomska politika. Ne može se učiniti sve istovremeno. Hvala. Sada u ime SID-a Elisa Ferreira. Da, u ime mog kluba i također u svojoj su želim vam zahvaliti osobno na vašem dolasku i na vašem doprinosu uspostavi okvira koji će nam omogućiti da se nosimo sa krizom e, i također želim zahvaliti ESB-u zato jer oduvijek vjerujemo i oduvijek govorimo da je ESB bila jedina institucija koja se uspjela nositi sa krizom i koja je poduzela potrebne mjere kako bi se e, spriječio raspad eurozone. Imam dva ili tri pitanja za vas i prijeći ću onda na svoj materinji jezik. Moje prvo pitanje, naravno uz zahvale, zato jer ste spomenuli ulogu Europskog parlamenta o iznalaženju rješenja za mehanizam sanacije banaka. Dakle, uz sve to htjela sam istaknuti važnost postojanja jedne kreditne linije od samoga početka u izgradnji fonda za sanaciju. Kao što znate, za to se parlament uvijek zalagao. Sada kada će se izmijeniti sastav parlamenta i komisije, bit će važno da SB i dalje nastaviti, izvršavati pritisak kako bi se nastavilo na tom putu. Nadam se dakle da će SB nastaviti insistirati na dogovorenim rješenjima. Zatim, sada se ne postavlja toliko pitanje inflacije koliko pitanje deflacije. Ne čini se da raspolažemo dovoljnim brojem instrumenata. Možda bi se mogli koristiti ovi nekonvencionalni instrumenti. Krediti ne dolaze do realne ekonomije u natoč višku likvidnosti i dalje se nastavlja fragmentacija tržišta. Recimo na razini banaka moglo bi se možda kao kolateral, kao jamstvo, kao što su već rekli ljudi poput De La Dakle, da li bi se kao kolateral mogao ponuditi jedan portfelj privatnog kredita visoke kvalitete kako bi se na neki način moglo rasteretiti banke ako je u tome problem. Drugo pitanje. Došli smo do određenog zaključka koji smo već bili naslutili, odnosno toga da je previše mjera štednje dovelo do gospodarske recesije. Znači, druga strana medalje, odnosno situacije u kojoj se nalazimo, je sljedeće. Ako se provedu dijelo sve preporuke, time se ne podiže potražnja. Znači, mi smo poradili na ponudi, ali ne i na potražnju. Osim toga, ako uzmemo u obzir financiranje eurozone, odnosno funkcioniranje eurozone i ako obratimo više pozornosti na to što možemo učiniti. Jer kada nam e, treba u ovom trenutku rješenje, rješenja nema. Osim toga, nedavno smo posjetili SAD i tamo smo čuli i o tome da postoji velika zabrinutost za situaciju u eurozoni, zato jer tamo još uvijek postoji 6% nezaposlenost. Može li e SB pomoći eurozoni, naravno pridržavajući se ipak svog mandata, zato jer su nam mogućnosti ograničene, a trebamo izaći iz jedne situacije koja traži hitne, brze mjere radi građana, upravo kako bismo riješili problem nezaposlenosti. Dakle, je li ESB spremna razmišljati na taj način? Hvala lijepo na pohvalama radu Europske središnje banke. Ja želim uzvratiti i reći također kako cijenim rad ovoga odbora. Što se tiče vašeg prvog pitanja vezano uz instrumente i kreditiranje malih i srednjih poduzeća, pitali ste možemo li prihvatiti kao kolateral kredit za male i srednje poduzeća. To i radimo. Prije dvije godine smo uspostavili program koji se zove Additional Credit Claims, gdje zapravo prihvaćamo male zajmove. Dakle, to se koristi kao direktni kolateral za naše operacije monetarne politike. To je nešto što smo uspostavili i neke zemlje su to koristile, posebno neke banke u pojedinim državama članicama. I to ne samo u e, zemljama gdje se pojavila kriza. E, to se koristilo u manjoj mjeri nego što smo očekivali, ali ne može se reći da je to naša krivnja. Naravno, mi smo isto tako djelomično otpisali dugove e, kod mjerenja kolaterala koji je prihvatljiv. Dakle, tu smo se potrudili da pokrijemo rizik. Ali dakle to se može koristiti kao kolateral. Mi smo očekivali da će se ta mjera koristiti u većoj mjeri e, nego što se to pokazalo. Nismo za to dobili baš neko objašnjenje. Dakle, to je nešto što se spontano dogodilo u razdoblju kada je stopa rasta niska. E, povećava se ocjena kreditnog rizika u bankama, posebno kada je riječ o poduzećima koja slabo posluju. Kao što dobro znate, ono što smo primijetili u velikom broju zemalja jest da mala i srednja poduzeća vrlo često nemaju dovoljno vlastitog kapitala i to je problematično kod ocjene njihovog kreditnog rizika. E, bez obzira na to koji su razlozi, Poanta je u tome da taj program još uvijek postoji, ali se koristio u manjoj mjeri nego što smo očekivali i dakle to je bila naša namjera naša direktna namjera. E, postoji niz stvari koje Europska središnja banka, odnosno bilo koja središnja banka može učiniti, ali samo ograničen broj stvari koje možemo učiniti vezano s kreditiranjem i ne možemo nametnuti bankama kako da kreditiraju i koga da kreditiraju. U nekim zemljama su se koristili neki drugi mehanizmi, kao što je funding for lending, znači financiranje za kreditiranje. To je isto to, dakle prihvaćanje direktnih zajmova bez bilo kakvih instrumenata instrumenta osiguranja i tako dalje. Kada je riječ o stanju e, vezano uz nezaposlenost i nisku stopu rasta, a opet vezano uz naš mandat. E, ja sam na prvom saslušanju u ovome odboru e, kod dakle, potvrde imenovanja mene kao potpredsjednika spomenuo eksplicitno članak 127 koji ima dva dijela, a odnosi se na mandat. Dakle, kao prvo to je e, hijerarhijski mandat, primarni cilj je održavanje stabilnosti cijena. Nadalje, u ugovoru stoji da ukoliko nije ugrožen primarni cilj održavanja stabilnosti cijena, Europska središnja banka također treba ispuniti ostale opće ciljeve koji su zacrtani na razini Europske unije. Mi smo vrlo ozbiljno i doslovno shvatili ono što piše u tim odredbama, dakle vezano uz tu e, uz e, taj e, sekundarni paket ciljeva. Vrlo često se ovi ciljevi nisu međusobno u proturječju i to je situacija u kojoj se sada nalazimo. Stopa inflacije je tako niska da mjere koje donosimo idu u smjeru poticanja gospodarstva. Dakle, mi imamo glavnu stopu refinanciranja e, koja je 0,25%, to je rekordno niska stopa. Prema tome, dakle, postoji određena kompatibilnost i postoje neke stvari koje Središnja banka može poduzeti. Dakle, mi se možemo koristiti instrumentima monetarne politike kako bismo stimulirali gospodarstvo. Kada vidimo što se događa, događa s novcem i kreditom, M3 se povećava e, stopom od 1%. Ako to ima veze sa nominalnim BDP-om, onda je to loš znak e, onoga što se može dogoditi, budući da postoji manjak nominalnog BDP, odnosno prekinuta je ta veza, ali tih 1% je uistinu niska stopa. Mi smo pokušali povećati e, monetarni kreditni agregat e, dvijema operacijama likvidnosti, dakle pokušali smo dati zajmove bankama, kreditirati ih, očekujući da će se povećati obujam kreditiranja i e, novca. Međutim, to se nije pokazalo uspješnim. Neke središnje banke su koristile druge instrumente u istu svrhu i to upravo zato što nakon bankovne krize e, nije možda najbolji put ići preko banaka. E, program kupovine imovine e, stavlja direktno novac nefinancijskim, odnosno nebankovnim tvrtkama E, koje dakle imaju imovinu i prodaju je i onda mi to kupujemo na sekundarnom tržištu. Dakle, tu dolazi do distribucije. Što se događa sa monetarnim agregatom? To ovisi o nekoliko stvari, dakle to nije linearno. Stvari su mnogo kompleksnije, ali na neki način je direktnije nego da se ide preko banaka. Htio bih također reći da ovaj program kupovine imovine e, se neki nazivaju quantitative easing, Međutim, već desetljećima se to zapravo nazivalo e, operacijama na otvorenom tržištu. U prošlosti su te operacije na otvorenom tržištu bile nešto što se odnosilo samo na e, kupovinu i prodaju sigurnosnih e, vrijednosnica. Dakle, to su bile operacije na otvorenom tržištu. Nakon toga su se pojavili sporazumi o ponovnoj kupovini i onda intervencije središnjih banaka se rade pomoću e, tih sporazuma e, refinanciranju. Međutim, u našim propisima od početka rada Europske središnje banke stoji da kupovina i prodaja vrijednosnica, e, da je to sastavni dio instrumenta kojima mi raspolažemo. Dakle, to postoji od, od kad postoji Europska središnja banka, to nije ništa novo. Dakle, moramo uzeti u obzir sve ono što predstavlja opasnost za održavanje stabilnosti cijena. E, u ovoj situaciji, kao što sam već rekao, to ide u istom smjeru kao i ispunjavanje nekih drugih ciljeva. Ali, opet ponavljam, naš prvenstveni cilj je održati stabilnost cijena. U redu, vrlo kratko. Imamo još, e, e, još nekoliko minuta, jer smo još dodali deset minuta. Hvala Sharon. Samo još jedno dopunsko pitanje o ulozi Europske središnje banke koje e, nije njezina konvencionalna uloga, govorim o radu SBA u sklopu trojke. Kao što znamo, Portugal izlazi iz tog programa i sada postoji opasnost da se smanji kamatna stopa i da investitori ne bi mogli razmatrati da će pokriti rizik dakle, odnosno da će uzeti u obzir što kažu rejtinške agencije. Može li se evropska politika i dalje oslanjati na te nevjerodostojne informacije agencija za rating i koje su opasnosti u kojima se nalazi zemlja koja je do kraja primjenjivala preporuke trojke, a sada e, dakle izlazi iz programa i koje su perspektive za budućnost. Pa kada zemlja iziđe iz programa, to znači da je ta zemlja ponovno ima pristup e, dakle tržištu, odnosno da nema problema e, u tom smislu. Naravno, mi bismo se željeli manje oslanjati na rejtinške agencije. Mi smo smanjili njihovu ulogu, ali nemamo njihov e, interni ustroj kako bismo sami mogli raditi rejtinge. To se odnosi na neke tvrtke U nekim središnjim bankama su ustrojeni odjeli koji se bave upravo tim pitanjem vezano uz monetarnu politiku, međutim mi ne možemo potpunosti to preuzeti, odnosno nema mogućnost ih zamijeniti. E, što se tiče zemlje e, koja izlazi nakon što je ispunila zahtjeve iz programa, e, naravno da ima perspektivu da poboljša vlastiti rating i ako nakon toga e, rejtinške agencije smanje rejting nekoj zemlji, mislim to, ne, to nije za očekivati, nije za očekivati da bi nakon izlaska iz programa agencije spustile rejting toj zemlji. E, dakle, očekuje se da će u konačnici rejtinške agencije to uzeti u obzir. Naravno, oni imaju svoju dinamiku rada i dakle može se očekivati da će po završetku programa zemlje imati bolji rejting. Hvala. Hvala i zahvaljujem i na posljednjem dolasku predstavnika Europske središnje banke za vrijeme ovog parlamentarnog saziva i ja vjerujem da će neki od mojih kolega ponovno s vama imati priliku razgovarati. Ja vas u svoje osobno ime želim pozdraviti, e, premda ja neću, nisam još u potpunosti e, otišla sa scene, no zahvaljujem vam još put. hvala. Okay, so we will be kolege. Sada ćemo nastaviti. Nastavit ćemo i prelazimo na treću točku dnevnog reda. Prelazimo na treću točku dnevnog reda, a to je moguće uvođenje eura u Litvi. Izvjestitelj je Werner Langen. I sada ćemo, sada smo u fazi razmatranja amandmana. Werner. Hvala lijepa, hvala gospođo predsjedavajuća. E, mi smo vodili razgovore, također i povjerljive razgovore sa E, potpredsjednikom Olijom Renom. Zato povjerljive što zapravo on ne može, e, nije nam mogao prezentirati e, definitivne brojke i zato su razgovori bili povjerljivi. Kao i obično, komisija prije nego što ima definitivne brojke ne objavljuje ništa. Dakle, prema, na moje izvješće dobio sam dva, 31 amandman, imali smo E, vodili smo razgovore o tome i želim kratko reći nešto o tim amandmanima. Među njima je nekoliko njih koje po mom mišljenju treba odbiti jer e, zapravo se ne bave onim što je suština ovog izvješća. E, naprimjer, primjer, amandman 1, tu sam napisao, dakle u uvodnoj odredbi mojoj stoji dakle to, su, to je jedna e, jedan amandman gdje e, on predlaže formulaciju da prema ugovorima o pristupanju Europskoj uniji što nije točno. Eh, amandman 2 je eh, tu se radi o dupliciranju u engleskom tekstu, jedna te ista riječ dva puta. Amandman 3 od Olja Šmita, eh, s tim se amandmanom ja slažem. Tu se radi o tome da je pristupanje Litve eurozoni presedan, s tim se slažem. Potom amandman 4, s tim se slažem da je euro spašen u ovoj krizi. Amandman 5 također s tim se također slažem, tu se ukazuje na to da je bankovni sektor u Litvi E, da nad njim dominiraju druge banke izvan Europske unije, osobito, e, osobito švedske. Potom tri amandmana e, kolege Karin, 678, s njima se svima slažem. Litva ima stabilni gospodarski rast, prema procjenama je Litva treća i posljednja od baltičkih zemalja i htjela je već 2007. uvesti euro. To je moj amandman, međutim tada nije e, mogla ispuniti uvjete. Dakle, tu se radilo o prognozi, o razvoju cijena energenata. Potom, amandman broj 9 dakle taj amandman traži proces e, proširenja eurozone da se u interesu Litve taj proces prekine. Tu sam odlučno protiv tog amandmana, dakle ja sam protiv amandmana broj 9. Po mom mišljenju treba primiti Litvu u eurozonu. Potom amandman 10 od Olja Šmita i drugih kolega koji se zalaže za to da 19. zemlja uđe u eurozonu, potim amandman Slavija Bineva, broj 11, dakle amandman broj 11 koji kaže da e, Litva ne ispunjava sve uvjete, da ih nije ispunila i upućuje na to da Eh, se ne treba upotrebljati za eh, konvergencijski kriteriji nego kriteriji. Ja taj amandman odbijam, ispravno je reći eh, kriterij konvergencije. Potom amandman broj 12. Moja formulacija je po mišljenju Europske komisije, meni je dakle svejedno ćemo li formulirati ovako ili onako, ali obzirom da je Oli Ren E, to što nam je do sada iznio iznio u povjerenju, čini mi se da je riječ mišljenje primjerenija. E, sljedeći amandman broj 18. Ne, oprostite, krivo mi je e, zaklaman zaklaman taj par, papir, dakle amandman 14, broj 14. Broj amandman 14, e, ja sam protiv njega, odbijam ga. E, tu se upozorava na to da je financijska kriza imala velike, e, velik velike posljedice što se tiče siromaštva i tako dalje. Međutim, po mom mišljenju kako je Litva poduzela e, ozbiljne korake, ulaže velike napore, mislim da ovaj amandman valja odbiti. Amandman 16 je također se bavi temom reforme paušalnog oporezivanja. Po mom mišljenju to nije predmet ovog izvješća, dakle kako nacionalni sustav oporezivanja izgleda, e, time se ni do dosad nismo bavili pa nećemo ni sada. E, amandman 17 također odbijam jer je previše negativan, također je amandman 18 i 19, također i amandman 20. Amandman 20 je nešto osobito jer u njemu stoji dakle u mom tekstu stoji e, žali da je ovisnost Litve o energentima iz Rusije povećana time što je Europska unija poduprela zatvaranje dvije nuklearke u Litvi, to je činjenica koja se ne može promijeniti, iako to više ne, e, to je moje osobno mišljenje, međutim i kad bismo to prekrižili iz mog teksta to ne bi promijenilo situaciju. Eh, amandman 23 eh, u njemu stoji eh, mišljenja je da se izlazak iz nuklearne energije mora odvijati postupno od 2009. je taj izlazak iz nuklearne energije za Litvu već gotova činjenica, dakle obe nuklearke su zatvorene, dakle ovo, ovaj amandman je prevaziđen. E, nadalje amandman 22 tu se radi o e, jednom e, razjašnjenju, pojašnjenju situacije. Dakle, ja sam napisao dvije nuklearke, a zapravo se radilo o dva bloka jedne nuklearke, dakle to sam ispravio. 24, e, dakle problem 2007. je bio, a i danas je bio energetska ovisnost, zato sam protiv tog amandmana. Dakle, sljedeći amandman, tu se radi o nekim pojedinostima u opskrbi e, energentima, o potpunoj ovisnosti e, Litve o uvozu e, nuklearnog goriva za nuklearke, to je potpuno pase jer nuklearke su zatvorene. Potom amandman 25 da se e, da naj da su da je e, stopa likvidnosti u padu, međutim najnovije brojke govore o tome da je ta stopa likvidnosti u redu, zato sam protiv tog amandmana. E, amandman onda imamo tri amandmana kolege Balca koji gdje se radi o nastojanjima litavske vlade o stabilnosti e, cijena i informacijskim kampanjama i posljednji na dva amandmana su od kolege Martina koji e, traže skraćenje mog predloženog teksta. Amandman 31 e, stavlja znak pitanja E, jer smatra da se stanovništvo, građani Litve neće složiti sa prelaskom na euro. E, međutim, po mom mišljenju nema smisla e, raditi kompromise iz takvih razloga, zbog takvih prognoza. Dakle, po mom mišljenju mi trebamo glasati za pristupanje Litve eurozoni. Ovo je samo pred glasanje na odboru, a parlament e, u cjelini će glasati e, na plenarnom zasjedanju o usvajanju eura. Ok, izvjestitelji iz Sijene sada imaju riječ. U ime kluba socijalista i demokrata, kolegica Ferreira. Da, ja govorim u ime kolege Padara koji nije mogao doći iz vrlo opravdanog razloga. Kao što ste vjerojatno čuli, danas je stupio na novu dužnost ministra poljoprivrede u estonskoj vladi. Prema tome ostavio je poruku kolegama, bivšim kolegama, ja ću je pročitati, dakle Ivali Padar. Htio bih iskoristiti ovu priliku da zahvalim svim kolegama s kojima sam imao zadovoljstvo surađivati proteklih pet godina. Radujem se e, da ću ponovno s vama surađivati. Eto, mislim da mu i mi možemo u ovom trenutku zaželjeti svu sreću na novoj dužnosti. Ja osobno smatram da smo e, u istinu, da nam je bilo veliko zadovoljstvo surađivati s njime. E, kolega je naveo nekoliko poruka. Kao prvo želi zahvaliti izvjestitelju na dobro obavljenom e, i dobro sastavljenom izvješću, što je bilo vrlo zahtjevno u ovim okolnostima gdje nije bilo izvješća Europske središnje banke. Također zahvalju litavskoj vladi na predanosti e, i radu na integraciji u eurozonu. Također smatra da je ovo povijestan, povijesni trenutak i prekretnica, budući da je to početak integracije triju baltičkih zemalja u cijelosti u sve evropske strukture. Litva ispunjava kriterije, ali smatra da je bitno istaknuti visoku stopu nezaposlenosti i apelirati na litavsku vladu da vodi o tome računa te da poduzme sve potrebne mjere kako bi se riješio taj ozbiljan problem koji predstavlja nezaposlenost. I na kraju, kolega Ivari također smatra da jedna sveobuhvatna e, da je potrebna jedna sveobuhvatna informativna kampanja o euru. Na taj način se može postići veća razina podrške u javnosti, trenutno je ona samo 40%. I na kraju Ivari pozdravlja e, dolazak Litve u eurozoni. Nada se da će to biti do 1. siječnja 2015. godine i to bi bilo sve od njega. Hvala. Hvala. Imamo li govornika u ime kluba zastupnika ALDE? Hvala. Ramon Trimoza, izvjestitelj u Sjeni, no ja želim zahvaliti gospodinu Langeu na vrlo kvalitetnom izvješću. Smatram da je ključno da je to da je to prva od tri baltičke zemlje koje ulaze u eurozonu i uskoro će tamo biti zajednička valuta. Mislim da je to vrlo dobra poruka za nas u Švedskoj, gospodina Ludvigsona. Za nekoliko godina će euro biti u većini e, zemalja oko baltičkih zemalja i to nam pokazuje za razliku od onih koji su smatrali da će euro za vrijeme ovog parlamentarnog saziva, da se to pokazalo potpuno netočnim. Oni ne znaju, ne poznaju dobro ekonomiju, ali očito da nisu baš upućeni ni u povijest. Hvala gospodine Lange, ja se neću ovdje vraćati, nadam se da ćete uspjeti sastaviti izvješće tako da e, u sljedećem sazivu Švedska uđe u eurozonu. Hvala sada u ime zelenih Jean-Paul Besset. Euh, Hvala gospođo predsjedavajuća. Nema nikakve sumnje da naš klub zastupnika ne vidi nikakvih problema i vrlo smo skloni ulasku Litve u eurozonu. Međutim, izvješće naše kolege usprkos e, očitih kvaliteta predstavlja određene probleme za nas s obzirom da nije bilo usklađivanja e, vezano uz kompromisne amandmane. E, ovdje moramo primijetiti da nedostaju dvije stvari u izvješću i to je šteta. Kao prvo, ne govori se ništa o socijalnim pitanjima kao što su nezaposlenost i imigracija a to su ozbiljni, ozbiljne pojave u toj zemlji. Zatim ne govori se niti o fiskalnim pitanjima. Trenutni fiskalni sustav koji dominira u Litvi e, je drugačiji. Mi bismo htjeli da ide u pravcu progresivnog fiskalnog sustava. Dakle, tu postoje, e, postoji određeni nesklad. Da, što se tiče energetike, naravno da je pitanje energije bitno u Litvi i sasvim je legitimno e, to istaknuti. Međutim, to ne znači da bi se to trebalo pojaviti u ovom izvješću i da bi, to, da bi se ovdje trebalo pozivati na stimuliranje energetskog razvoja. Naše stajalište će u konačnici ovisiti o tome kako ćete vi postupiti prema amandmanima koji se odnose na socijalna pitanja, na energetiku i na fiskalna pitanja. Hvala. Hvala. Imamo li govornika iz kluba zastupnika ECR? Gospodin Streček. Pa evo, upravo sam saznao da trebam uzeti riječ. Tako kaže kolega. Prije svega želim zahvaliti kolegi Langenu na vrlo transparentnom izlaganju. Ono je, ono je bilo vrlo otvoreno, vrlo razumno. Moram priznati da meni osobno odgovara takav način izlaganja, budući da mi je sve bilo vrlo jasno rečeno, korak po korak. Što se tiče eh, mog kluba zastupnika ECR, i mene osobno, mi poštujemo volju svake zemlje koja želi ući u eurozonu i prihvatiti euro kao jedinstvenu valutu. To je prvo što želim reći. Drugo, je nešto s čime se mogu složiti u ovome izvješću, a to je naglasak koji je stavljen na gospodarski rast e, svake pojedine zemlje e, koja uvede euro. Smatram da je to vrlo važno istaknuti i slažem se s time. Dakle, slažem se sa onima koji zagovaraju takvo stajalište. I e, treći komentar se odnosi na ravnotežu javnih financija. Ovo pitanje je vrlo bitno to je također naglasio i kolega Langen i mi se s time opet slažemo. Zatim e, moja posljednja primjedba odnosi se na nuklearne elektrane u toj zemlji. U tom pogledu bismo mogli imati drugačije mišljenje i ja ću predložiti mom klubu zastupnika da se suzdrži kada je riječ o svim pitanjima koja se tiču nuklearnih centrala u toj zemlji. Hvala. E, hvala, nema više zahtjeva za riječ, e, pa će izvjestitelj kratko uzeti riječ. Hvala lijepa, bit ću kratak. Želim čestitati kolegi Pati na njegovim, njegovoj novoj funkciji. On nije uložio amandmane i signalizirao mi je da potpuno podupire izvješće. Želim također zahvaliti liberalima i e, klubu zastupnika ECR-a na tome što u principu podržavaju ovo izvješće i podržavaju Litvu na njezinom putu E, ulaska u e, eurozonu. To je u sadašnjoj političkoj situaciji od ogromnog značaja s kakvom porukom Europski parlament popraćuje ovo, ovo pristupanje Litve e, eurozoni. Hvala lijepa. U redu, hvala. Uskoro ćemo imati glasovanje o ovoj temi, a na plenarnoj sjednici će e, glasovanje preuzeti novi parlamentarni saziv, a očekujemo da će to biti 14. srpnja. Eto, dakle, to je raspored rada. Naravno, bit će dovoljan broj zastupnika koji će se ponovno e, vratiti u novom sazivu. E, sada prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda, a to su priopćenja predsjedateljice. Već ste mogli primijetiti fotografa u dvorani. Za nekoliko minuta ćemo se okupiti ovdje i tu ćemo imati e, jednu fotografiju svih koji su preživjeli u ovome odboru, preživjeli iz odbora Ekon. Ovo je posljednji redovni sastanak odbora u ovom parlamentarnom sazivu. U posljednje tri godine ovaj odbor je uspio donijeti uredbe o dvije mjere i uredbu o šest mjera i ambicije su bile poboljšati e, demokratsku odgovornost odluka koje se donose u okviru novog e, ekonomskog upravljanja. Odbor za ekonomska pitanja imao veći broj razmjena mišljenja i ekonomskih dijaloga sa institucijama Europske unije, Europskom komisijom, predsjednikom Eurogrupe, Europskom središnjom bankom, ESM-om i tako dalje. Drugo, Odbor Ekon je također ustrojio i počeo provoditi ekonomski dijalog s državama članicama, tako da su sljedeće zemlje sudjelovale u posljednjih nekoliko godina. Belgija, Španjolska, Njemačka, Francuska, Mađarska, Malta, Slovenija, Grčka i Litva. I to uz redovne ekonomske dijaloge sa zemljama pod eh, za vrijeme predsjedništva vijeća. Imali smo i nastavili smo držati još veći broj ekonomskih dijaloga, ali nažalost nismo uspjeli pronaći odgovarajuće datume. Još uvijek očekujemo da nam se odazovu na poziv Francuska, Luksemburg i Portugal, te e, želimo imati razmjenu mišljenja sa e, gospodinom Reglingom iz ESM-a, zahvalna sam mu, koji mi je nedavno priopćio da je spreman doći na sastanak našega odbora Dakle, bilo je problema sa našim vremenskim rokovima i ti ekonomski dijalozi će se morati održati za vrijeme sljedećeg e, odbora Ekon. Ja sam sigurna da ćete nastaviti i dalje raditi vrlo aktivno. Nakon konzultacija sa koordinatorima Ekona koji su izrazili želju da se održi ekonomski dijalog sa Francuskom za vrijeme ovog parlamentarnog saziva e, određen je termin za tu svrhu u četvrtak od 8.30 do 10 u Strasburu, dakle to je sljedeći tjedan. Mi ćemo vas obavijestiti ako dobijemo potvrdu za održavanje tog ekonomskog dijaloga. Imam još jedno priopćenje koje sam upravo dobila vezano uz finalizaciju e, tekstova koji su dogovoreni u Ekonu i situacije u Vijeću. Vijeće je izvijestilo službeno parlament u prošli petak da više nema resurse da provede finalizaciju otvorenih e, zakonskih prijedloga Ekona kako bi se ispravak mogao predočiti ovom odboru u ovom sazivu. Dakle, oni moraju dati prioritet sporazumima o pridruživanju sa Gruzijom i Moldovom u razdoblju do 23. E, svibnja i to znači da će se sve ostalo e, biti, e, neće imati prioritet. Neće se finalizirati šest ostalih zakonskih prijedloga Ekona, posebno SRM. Sporazumi o pridruživanju imaju prioritet e, s obzirom na situaciju u Ukrajini, međutim, e, htjela bih potaknuti vijeće da ispuni svoje obveze vezano uz ostale zakonske prijedloge, posebno SRM. Odredbe koje se tiču e, vijeća trebale bi stupiti na snagu u siječnju, trebale su stupiti na snagu 2013. Vezano uz e, najave ispravka e, na prvoj sjednici u srpnju, to je nešto što je ključno kako bi uredba mogla stupiti na snagu i kako bi se mogla početi provoditi u dogovorenim rokovima. Svako kašnjenje u zakonskoj reviziji će odgoditi e, odnosno imat će, izazvat će kašnjenja u postupku i moglo bi dovesti do neprimjene ili kašnjenja s primjenom ove uredbe. Evo to je trenutno stanje. Nadamo se da ćemo ipak progurati SRM kako bi se na prvoj sjednici u srpnju moglo, mogao razmotriti ispravak. Ako se bude dalje kasnilo, onda ćemo imati poteškoća. Premda razumijemo situaciju s obzirom na ono što se događa u Ukrajini. Evo to su bila priopćenja predsjedateljice i sada ćemo se okupiti ovdje i fotografirat ćemo se i to prije glasovanja. Znam da ćete svi pobjeći nakon glasovanja. Moramo glasovati o rokovima. Moramo glasovati o, vašem izvješću. Ne, nismo završili s radom. Samo želim biti sigurna da će vas biti dovoljno na fotografiji. Ako sada glasujemo, onda ćete odmah otići. Fotografija ovdje. Idemo se sada fotografirati i nakon toga prelazimo na glasovanje. Okay, we are now... U redu. Prelazimo na točku dnevnog reda broj 5. Dakle, glasanje. E, e, ponovna konzultacija na odboru prema e, pravilu 70 poslovnika dakle izvjestiteljica Beres i radi se o ključnim informacijama e, za e, investicijske e, proizvode. Tu se 20. ožujka održao završni trijalog prije potpisivanja ugovora. Moram li sve to sad pročitati? Ne. Mislim da smo to e, dostavili svima. Dakle, četvrtog, četvrtog je to bilo na dnevnom redu sastanka e, korepera i primila sam obavijest da su e, da, se, da je koreper odobrio ovo. Ne vidim ovdje pervanš, pretpostavljam da ona ne želi uzeti riječ, ja ću govoriti umjesto nje. Prvenš je žao što danas nije e, mogla doći na ovaj sastanak i ona želi izraziti e, mišljenje, e, želi podvući važno poboljšanje usporedbi sa inicijalnim prijedlogom komisije koji nije dovoljno uzimao u obzir E, potrošače. Kao što znate, ovdje se radi o zaštiti e, investitora, odnosno o tome da im se da dovoljno informacija o e, proizvodu u koji investiraju. Cijeli postupak, proces pregovora nije uvijek e, bio optimalan, e, vijeće nije, bilo, nije imalo uvijek konstruktivan pristup, međutim e, tim Europskog parlamenta uspio je postići dobar rezultat pregovora. Rezultati uključuju kao prvo širi spektar investicijskih proizvoda koje pokriva ova uredba, E, komisija mora za četiri godine ponovo napraviti reviziju e, koji investicijski proizvodi trebaju biti isključeni a koji e, će i dalje biti obuhvaćeni ovom uredbom kao treće detaljnije informacije će biti E, podastrijete o ekonomskim, socijalnim i okolišnim aspektima e, investicijskih proizvoda e, i investitori će biti upozoreni ako je riječ o kompleksnom proizvodu. Nadalje, nakon četiri godine kao šesto EIOPA i druge nadležne agencije bit će e, e, ovlaštene nadzirati kao sedmo e, sankcije u slučaju netočnih informacija ili informacija koje navode na netočne zaključke i zato Pravanš predlaže da se glasa za ovaj postignuti rezultat. I još jednom želi zahvaliti svima u pregovaračkom tipu na njihovom konstruktivnom radu i pozitivnom rezultatu koji su postigli. Dakle, to je bila poruka od Provanš. Hvala lijepa. Jean-Paul, pretpostavljam da želiš govoriti u ime Serpino da ona se ispričava što danas nije mogla doći na sastanak. Ona želi zahvaliti izvjestiteljici i drugim izvjestiteljima u sjeni. Ona potvrđuje da naš klub zastupnika podržava ovaj e, kompromis, smatra ga prihvatljivim E, osobito kad se ima u vidu kako su se razlikovala mišljenja na početku progovaračkog e, procesa. Ja imam samo jedno kratko pitanje kada, će kada ćemo dobiti dokumente ako sljedeći tjedan već moramo e, definitivno glasati o ovome? Da, dobit ćete na vrijeme sve prijevode sljedeći tjedan prije glasanja na plenarnoj, dakle na vrijeme ćete dobiti, a ovaj dosije je i malo kraći od drugih, tako da neće biti problem to sve pročitati. Još jednom želim reći da smo se zaista borili e, za, za ove rezultate. E, Provanš i ja smo tu imali različite uloge, ali borile smo se za iste stvari. E, mogu vam reći da smo se doista morale e, boriti svim snagama za interese potrošača. Naravno, rado bismo bile postigle i više, ali mislimo da je ovo veliki napredak i poboljšanje odnosu na ono što smo do sada imali i da bismo svi trebali biti sretni zbog ovog postignutog rezultata. Dakle, e, mogu li u skladu sa pravilom 70 poslovnika E, dobiti vašu podršku da glasamo dizanjem ruku. E, dakle, ko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, e, to je usvojeno. Hvala lijepa na tome, a sada imamo isti postupak u vezu sa direktivom o E, bankovnim računima. Izvjestitelj je Jürgen Klute. 20. ožujka je postignut sporazum sa vijećem nakon dugačkih pregovora. 4. E, travnja smo primili e, potvrdu o slaganju korepera koje smo vam svima dostavili. Hvala lijepa Jurgen. E, imaš riječ. Ja još jednom želim zahvaliti pregovaračkom timu. Pregovori su bili teški jer je Velika Britanija imala je posebne želje i htjela e, specijal, poseban tretman. Međutim, uz podršku e, komisije uspjeli smo uvjeriti e, vladu Velike Britanije da se odrekne tih zahtjeva, da odustane od njih. Zato još jednom želim srdačno zahvaliti svima koji su e, surađivali na ovome. Hvala lijepa. E, vrijedi napomenuti da sve ispravke u pogledu ovog dosjea će biti e, njih će se morati čekati, one će kasniti, međutim to nas ne spriječava da glasamo o e, osnovnom tekstu. Dakle, sada želim e, u skladu sa pravilom 70 pitati odbor da li će glasati dizanjem ruke, da, ko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, hvala lijepa. Dakle, to smo usvojili i jako mi je drago da smo time zaključili e, dva dosija vrlo važna za potrošače. E, mi se bavimo e, i velikim bankama i financijskim tržištima, ali vrlo je važno da smo zaključili ova dva dosija koji se tiču potrošača njihovih interesa. A sada ćemo glasati o mogućom uzvajanju eura u Litvi. Tu ćemo glasati elektronički. Imate li kartice? E, tu ćemo morati e, elektronički glasati. Dakle, najprije provjera da li sustav funkcionira. Provjerite, pritisnite tipke, dakle imamo 31 e, glas, odnosno 31 član bi trebao glasati. Dakle, sve radi. E, dakle, prelazimo na glasanje. Pričekat ćemo samo da Jean Paul sjedne. U redu, počinjemo. Amandman 9. Tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Originalni tekst, e, stavak 1, e, to je usvojeno. Amandman 10, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 11, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. E, stavak 3 originalnog teksta tko je za protiv suzdržan usvojeno pa e, stavak 4 tko je za protiv suzdržan usvojeno stavak 5 e, za protiv suzdržan usvojeno stavak 6 tko je za protiv suzdržan to je usvojeno stavak 7 stavak 6 koji je za protiv suzdržan usvojeno amandman 12 koji je za protiv suzdržan odbijeno E, originalni tekst koji je za protiv suzdržan usvojeno, amandman 13 koji je za protiv suzdržan usvojeno, amandman 14 da protiv suzdržan odbijeno, stavak e, osam, originalni koji je za protiv suzdržan usvojeno, stavak 9 koji je za protiv suzdržan usvojeno, stavak 10 koji je za protiv suzdržan usvojeno, stavak, e, amandman 15 koji je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. Imam e, različite signale tamo od socijalista pa ćemo to provjeriti elektronički. Dakle, to jest odbijeno. 16 koje je za, protiv, suzdržan. Možemo li provjeriti 16? Vjerojatno se radi o istoj većini, ali provjerit ćemo. Ne, nije ista većina, jer ja glasam drugčije. Dakle, 16 za, 16 protiv, to je odbijeno. 17 koje je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. 18 koje je za, protiv, suzdržan. To ćemo provjeriti elektronički. Odbijeno. 19 koje je za, pro, 19, amandman 19 koje je za, protiv, suzdržan, odbijeno originalni tekst e, stavak 11 koje je za protiv što je usvojeno, amandman 20 koje je za protiv suzdržan odbijeno, amandman 22 koje je za protiv suzdržan možemo li to provjeriti amandman 22 opet imamo 16 za 16 protiv, dakle odbijeno, 21 koje je za protiv suzdržan. Mislim da je i to potrebno provjeriti. Ne, to je odbijeno. E, otvorila sam e, elektroničko glasanje pa ga moramo i završiti. Dakle, pritisnite e, gumb. Zatvaram glasanje. Dakle, odbijeno. Ponekad se ne vide dobro ruke. E, originalni tekst e, koji je za protiv usvojeno. Stavak 13. Tko je za protiv Amandman 23. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To je odbijeno. Originalni tekst, stavka 13. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Možemo li provjeriti? Stavak 13. Originalni tekst. 20 za, 12 protiv, dakle to je usvojeno, 24 koje je za, protiv, to je odbijeno, originalni tekst, to je usvojeno, stavak, e, amandman 25 usvojeno, stavak 20, amandman 27 koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno, amandman 28 koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno, amandman 29 za, protiv suzdržan usvojeno 31 tko je za protiv suzdržan odbijeno uvodna odredba A uvodna izjava A Dakle, uvodna izjava A, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 1, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Originalni tekst, uvodna izjava B, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Uvodna izjava C, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Uvodna, e, amandman 2, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 3, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 4, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 5, tko je za, protiv suzdržan usvojeno, Šest tko je za protiv suzdržan usvojeno, sedam tko je za protiv suzdržan usvojeno, osam tko je za protiv suzdržan usvojeno. I sada ćemo elektronički glasati o tako izmijenjenom tekstu izvješća. Hvala, zatvaram glasanje. Sa 29 glasova za i nula protiv i jednim suzdržanim izvješće je usvojeno. Čestitam Werneru Langenu i Litvi. Nadam se. Sada imamo razmjenu mišljenja sa povjerenikom Šemetom za koji trenutak. Okay, uh, we'll, now, we'll now start. Uh, we're on to agenda point seven. We're on to agenda... Počinjemo sa točkom dnevnog reda 7, razmjenom mišljenja sa povjerenikom Šemetom koji je kao što svi znamo povjerenik za oporezivanje, e, carinsku uniju, e, reviziju i borbu protiv prevera. Posljednju razmjenu mišljenja s njim smo imali prošle godine 26. studenog. Ovo je naravno jedna od razmjena mišljenja u kontekstu okvirnog sporazuma između Europskog parlamenta i komisije i to posljednja u ovom sazivu parlamenta između nas i bilo kojeg povjerenika. Dakle, ovo je dobra prilika da istaknemo neke od zajedničkih postignuća za vrijeme našeg saziva parlamenta i da pogledamo u ono što predstoji u sljedećem e, sazivu. Sigurna sam da će povjerenik upravo to učiniti, a mi ćemo onda potom postavljati pitanja i dobiti odgovore. Što se tiče onoga što sam najavila e, ranije, morat ću e, nestati dok povjerenik bude govorio e, i želim čestitati na onome što je postignuto u ovom sazivu i ispričavam se što ću morati otići. Povjereniče, imate riječ. Thank you, Sharon. Hvala Sharon, uvaženi zastupnici. Evo, putem ovog strukturnog dijaloga ja imam posljednji puta priliku ažurirati vas o napretku koji je ostvaren na mojem području djelovanja i također da razmotrimo što nam predstoji. No, prije nego što prijeđem na suštinu ovog govora, dopustite mi da, vas, da vam kratko zahvalim. Prije pet godina tek bi malobrojni povjerovali u nevjerojatan napredak koji će se ostvariti u poli poreznoj politici Europske unije tijekom ovoga saziva. U nekim područjima poput e, poreza na financijske transakcije i također u borbi protiv e, utaje poreza su ostvareni nevjerojatni napreci uloga parlamenta i također potpora koju je parlament dao komisiji na glavnim predmetima je bila neprocjenjiva. Također, vaše zanimanje, vaše zalaganje je pomoglo da bi proširimo svoje ambicije i također nam je pomoglo da izvršimo potreban politički pritisak i na tome vam želim zahvaliti. Danas želimo osvrnuti na dvije ključne tematike koje su ocrtavanje napretka koji je ostvaren tijekom mojeg mandata. Dakle, ta dva aspekta su promicanje pravednog oporezivanja i promicanje oporezivanja koje će potaći rast. Oba cilja su ključno našim naporima kako bismo uspješno izašli iz krize, ali ujedno da ne izgubimo legitimitet u očima državljana. Kada je riječ o pravednom oporezivanju, dopustite mi da započnem sa borbom protiv utaje poreza, zato jer je riječ o tome da svako poduzeće i svaki državljanin plaća ni više ni manje nego ono što je pravedno. A također i države članice trebaju se međusobno pravedno obhoditi. Ako se osvrnemo natrag pet godina, prisjetit ćemo se da ovo pitanje nije bilo u žiži pažnje političke pozornosti prikupljanje, e, zapravo osvarivanje ozbiljnog zanimanja ili također davanje zamaha ovom pitanju je bilo praktički nemoguće, no to se dramatično izmijenilo. Državljani su zatražili da se pravodno raspodijeli to opterećenje, a također e, potrebe država članica u smislu prihada su postale prevelike da bi se to moglo zanemariti. I doista sam ponosan kada je postignut politički zamah i politička volja da se riješi taj problem, komisija je već imala potrebni instrumentari i također smo mogli i predložiti nove instrumente kada je to bilo potrebno. Inventar, odnosno raspon novih inicijativa za suzbijanje utaje poreza je doista dojmljiv da započnemo od PDV-a. Naša studija prošle godine o nedostatku PDV-a nam je dala uvid u nedostatnost prihoda u tom području, a to je neprihvatljivo visoko. Kako bismo riješili ovaj problem, dogovorili smo mehanizam brze reakcije i također omogućili državama članicama da primijene obrnuto oporezivanje koje su mjere što bi trebale dovesti do velikog napretka u u borbi protiv utaje poreza, odnosno prijevare u velikim razmjerima. Također, Eurofisk je sada već dobro ustrojen i osigurava dobru suradnju između nacionalnih poreznih vlasti, a također smo i osigurali glatko uvođenje one-stop shopa i promjene u PDV odredbama u 2015. godini i to će omogućiti raspodjelu, pravedniju raspodjelu prihoda između zemalja članica. Želim u tome smislu zahvaliti Davidu Kazi na njegovu suradnji u pitanjima PDV-a. Osim toga, 2012. smo donijeli akcijski plan za borbu protiv utaje poreza koji nam je omogućio da postignemo politički zamak na ovom području i to se isplatilo i nakon šest godina zastoja ponovno imamo sporazum o e, direktivi o oporezivanju štednih pologa, štednje. To je bio snažan signal da svaka pojedina zemlja članica sada želi promicati transparentnost u oporezivanju i da će Europska unija davati primjer u tom smislu. Također predložio sam direktivu o administrativnoj suradnji prošle godine i očekujem da će ona biti usvojena prije kraja mandata. Zajedno sa direktivom o oporezivanju štednje e, to će učvrstiti automatsku razmjenu informacije unutar Europske unije i također osigurati našu sukladnost sa novim globalnim standardima o automatskoj razmjeni kada ova stupi na snagu. Ne smijemo međutim niti zanemariti ogroman napredak koji je ostvaren na međunarodnoj razini u tom smislu. Odnosno svijet je spreman za prelazak na automatsku informaciju, razmjenu informacija i time se staje na kraj e, bankovnoj, e, odnosno bankarskoj tajni. Europska unija se ponosi aktivnoj ulozi koju je imala u tom smislu i to samo pokazuje što možemo ostvariti kada djelujemo jednoglasno. Istovremeno komisija nastavlja pregovore sa Švicarskom, Lichtensteinom, Monakom, Andorom i San Marinom o, snažnim sporazumima u vezi sa oporezivanjem koji će se temeljiti na automatskoj razmjeni informacija. Ja sam također izjavio da ću nastojati dovršiti te pregovore prije kraja godine, a osim toga Zahvaljujući našem napretku, Austrija i Luksemburg su uklonili svoju blokadu po pitanju direktive o oporezivanju štednje. U tom području želim vam zahvaliti na vašem zalaganju i na vašoj ambiciji, naročito Leonardo Dominiciju, Giorgio Savini Kutasu, Filipu Lambercu, Svenu Gigoltu i Mojci Klevi Kekuš. Usput rečeno, Mojci Klevi Kekuš treba dodat čestitati i na e, nedavnom rođenju djevojčice. Borba protiv e, izbjegavanja plaćanja poreza je pokrenuta u Europskoj uniji zahvaljujući našoj preporuci e, koja se protivila agresivnom e, poreznom planiranju između ostaloga. Baš nedavni rad također na direktivi o društvima majkama i čerima kao i na izvješavanju po zemljama je dao dodatni, dodatnu potporu predlozima komisije da se stane na kraj izbjegavanju poreza, naročito poreza na dobit. E, rapidno brzo smo reagirali također na nove izazove, a e, stanje u našem gospodarstvu je značilo da ne smijemo zanemariti niti digitalne aspekte našega rada i osigurati pravedno oporezivanje. Skupina na visokoj razini, skupina stručnjaka na visokoj razini koju sam ja ustrojio po tom pitanju će izvijestiti do ljeta i na, tom, e, na toj osnovi ćemo odlučiti i o najboljem e, smjeru kojem krenuti kako bi i internetska poduzeća pravedno pridonosila javnim prihodima. Također e, se nadam da ćemo uspjeti i postići sporazum po CCTB-u. Vrijednost toga je u činjenici da možemo i smanjiti mogućnosti za izmješanje, premješanje dobiti, a isto tako možemo na taj način pojednostavniti oporezivanje poduzeća vaša snažna potpora nam je omogućila da e, to ostane među političkim prioritetima unatoč otporu nekih zemalja članica. Osim toga, komisija će dalje koristiti sve svoje instrumente na raspolaganju, bilo da je to državna pomoć ili također e, kodeks ponašanja e, u oporezivanju poslovanja, kako bi potagla zemlje članice da se pravedno, pravično ponašaju i da se suzdrže od poticanja optimalizacije poreza. Ako sagledamo e, stvari izvan naše granica, također možemo reći da smo zadovoljni da e, se, naša da se rezultati naše borbe protiv utaje i poraze e, pokazuju na međunarodnoj razini. Naročito smo ostvarili dobar napredak sa Švicarskom. Osim toga, rad OECD-a na eroziji, odnosno podrivanju porezne osnovice i izmješanju dobiti će e, također izmijeniti globalne propise u vezi sa oporezivanjem. Bora protiv utaje e, poreza se neće ostvariti preko noći. Treba nam politički zamah eh, kako bi se održala ta borba i također trebamo pretvoriti riječi u djela. Zahvaljujući našim prethodnim iskustvima po pitanju transparentnosti oporezivanja i nakon eh, eh, zahtjeva Europskog vijeća imamo bolju koordinaciju između europskih zemalja članica unutar OECD-a. Da ponovim da je ovaj odbor da isto imaju ključnu ulogu u našim uspjesima i nadam se da ćete ovu ulogu zadržati u budućnosti i da će ovo pitanje ostati među prioritetima. Pravednost je od ključne važnosti u borbi protiv utaje poreza, a to načelo je usmjerilo veliki dio našeg rada tijekom ovoga saziva. Naročito moramo izdvojiti ovdje porez na financijske transakcije kao primjer pravednog poreza. Vaš odbor, a naročito Animo Podemata, je dao potrebnu potporu i također potreban zamah za napredovanje ovog projekta. Ovaj porez je izuzetan po popularnosti u javnosti među državljanima, a osim toga je prvi puta u povijesti potaknuo bolju suradnju na području oporezivanja. Sada je njegova sudbina u rukama dane zemalja članica koje su izrazile svoju potporu za, to, za uvođenje tog poreza i doista se nadam da će one ispuniti svoje obveze i usvojiti porez na financijske transakcije što prije. Uvaženi zastupnici, Potreba za većom pravednošću u oporezivanju je naglašena zahvaljujući krizi, no također je e, se pojavila i potreba za poreznom politikom i odlukama koje će poduprijeti naš e, oporavak nakon krize. To je bio drugo veliko pitanje koje je prevladavalo mojim mandatom. Oporezivanje nije samo prikupljanje prihoda, kao što je istaknuto izvješću Ole Schmidt i također i u izvješću Idiko Galipelc, porez ima i veliki potencijal, a to je nešto što smo nastojali iskoristiti u europskom semestru pozvali smo zemlje članice da obrate pažnju na osmišljavanje politika oporezivanja koje će potaknuti rast. I također smo preporučili da e, se ne oporezuje toliko rad e, i da se ne kreće prema porezima koji štete rastu, poput poreza na potrošnju, okoliš e, i imovinu. Te preporuke sada provode zemlje članice, a posebna pažnja se posvećuje najranjivijim skupinama građana i poduzećima. Na europskoj razini također smo nastojali stvoriti povoljnije porozno okruženje za rast i ulaganje. Primjerice, znamo da sva e, administrativna pitanja u vezi sa PDV-om e, mogu predstavljati glavobolju za poduzeća i zbog toga sam ja predložio da se usvoji standardni obrazac za prijavu PDV-a, na čemu zahvaljujem i, Ivi vi na njegovom izvješću. Ne smemo e, dopustiti da zemlje članice razvodne ovu inicijativu. Zbog toga novi propisi o fakturiranju PDV-a koji olakšavaju elektroničko fakturiranje i također uvažavaju i potrebe mikropoduzeća su toliko značajni. Naše je nastojanje bilo dakle smanjiti troškove pridržavanja propisa, naročito za mala i srednja poduzeća i također olakšati njihovo širenje u jedinstvenom tržištu. Ovaj prijedlog revizije direktive o oporezivanju energenata također odražava ovo okruženje koje je povoljno za poslovanje koje nastojimo ostvariti. Vaše zalaganje također je bilo ključno u stvaranju ravnoteže između oporezivanja onečišćenja i promicanja inovacija koje koriste okolišu. No, nažalost, ovaj prijedlog e, nisu prihvatile toliko zemlje članice i zbog toga će sljedeća komisija morati revidirati svoj pristup u tom smislu. Borezna porezna reforma može poticati rasti jedino ako doista ima rezultata. Ne smije je potkopavati nedostatak koordinacije u politici koordinirano djelovanje na europskoj razini, dakle treba e, i dalje uživati potporu zemalja članica u e, uklanjanju neravnoteža i uklanjanju poreznih prepreka na e, jedinstvenom tržištu. U tom smislu mislim da suradnja između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta može ostvariti dalje napredak i ovaj odbor bi mogao zatražiti također i bolju suradnju i saveze sa nacionalnim zakonodavcima na području oporezivanja. Uvaženi zastupnici, tijekom ovog saziva porezna politika Europske unije je dobivala na važnosti i ostvarili smo značajan napredak. Međutim, taj napredak je vrlo često bio dosta spor. Naš proces donošenja odluka koji se temelji na jednoglasnosti zapravo dovodi do toga da se naš konvoj kreće brzinom najsporijeg broda. Trebamo se pitati je li to dugoročno održivo jer naša gospodarska i monetarna integracija je sve snažnija. Što god nam e, donijela budućnost e, u smislu institucionalnog razvoja, sljedeći parlament e, će imati i dalje ključnu ulogu u promicanju ovih pitanja koji su povezani sa oporezivanjem. Dakle, nadam se da će taj parlament biti jednako aktivan kao što su i bili i dozvolite mi da, nam, e, da vam na kraju poželim sve najbolje za budućnost, bilo ovdje u parlamentu ili drugdje i želim vam zahvaliti na ove četiri e, godine intenzivne i plodonosne razmjene mišljenja o pitanju europske porezne politike. Hvala. Hvala, gospodine povjereniče, a sada Prelazimo na raspravu. Imate pet minuta na raspolaganju. Gospodin Gozajs ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući, povjereniče. Kao što ste i sami rekli, ovo je posljednji službeni sastanak odbora za ekonomska i monetarna pitanja. Osim ako ministar iz Francuske prihvati naš poziv i ako ne dođe 17.4. u Strasbur. Kao i vi, mi nastojimo podvući crtu pod ovim što smo do sada odradili. Možemo reći da su rezultati pozitivni. Vezano uz fiskalna pitanja i s obzirom na jednoglasno donošenje odluka, možemo reći da su rezultati ovoga saziva i pozitivni i to zato što ste vi dali veliki doprinos vašim prijedlozima, činjenicom da ste uzeli u obzir mišljenje našega parlamenta, da ste sudjelovali na razmjeni mišljenja i da ste isto tako pokazali volju. Ako mi dopustite, pokušat ću to reći s humorom, ali uz poštovanje. Vi ste zapravo, premda djelujete mirno, pokazali čvrstu volju. Vi ste oduvijek se dojmali kao miran čovjek, međutim očito je da se vi držite onog što sami sebi zacrtate i da idete do samoga kraja. Dakle, upravo kao što ste i sami rekli, moramo i dalje promišljati o tome na koji način unaprijediti stanje u području fiskalnog sustava. Naši sugrađani se relativno malo zanimaju za Europu, nažalost, a to je zato što im ne uspjevamo dati dva usmjerenja, usklađivanje u području fiskalnog sustava i u području poreza. U trenutku kada budemo mogli uvjerljivo nešto reći o tim temama, realno ali uvjerljivo, u tom trenutku će naši europski sugrađani imati veći interes za Europu. U svakom slučaju e, ono što ste odradili za vrijeme ovoga mandata imajući u vidu zadaću i sve poteškoće je uistinu nešto na čemu vam želimo čestitati u ime EPP-a. Imam jedno kratko pitanje. Na samom početku ste se osvrnuli za međunarodne norme razmjene podataka. To muči neke od kolega. I hoće li OECD uskoro donijeti te norme? Evo, to je moje pitanje. Vi ste se sami dotaknuli te teme. Ja inače sam oklijevao da vas to pitam, ali sami ste se na to osvrnuli. Hvala. Ja se u potpunosti slažem s vama. Evo, povjerenik sada ima riječ. Kao prvo, dozvolite mi da zahvalim gospodinu Gazesu na njegovim ljubaznim riječima. Ja sam učinio sve što je bilo u mojoj moći i ostvariti sva obećanja koja sam dao na našim saslušanjima i u razmjenama mišljenja. I drago mi je što se vi slažete sa tvrdnjom da smo ostvarili značajan napredak na području oporezivanja. Također se slažem da je pitanje oporezivanja ključno na razini Europske unije. I naši državljani imaju velika očekivanja u tom smislu. I naravno, Imamo to ograničenje koje predstavlja donošenje jednoglasnih odluka što usporava na neki način proces, no ipak unutar tih okvira smo ostvarili veliki napredak. Nadam se da će sljedeća komisija ubrzati taj proces još više i da će se ostvariti i dalje napredak u tom području, zato jer još mnogo, mnogo toga treba dovršiti. Nešto smo već priveli kraju, procese recimo donošenja direktive o porezivanju štednje, što je ključno za transparentnost poreza i za automatsku razmjenu informacija. I Priveli smo kraju radi na drugim važnim predmetima, no još uvijek su otvorena važna pitanja, primjerice pitanje poreza na dobit, što ako se taj predmet usvoji će dati, smatram, značajan zamah i gospodarskom razvoju Europske unije i u smislu povoljnog okruženja za poslovanje, a također i u smislu sprječavanja utaje poreza, što smatram da je od ogromne važnosti. Dakle, radujem se daljem napretku na ovom području i daljem e, radu na tome sa sljedećim parlamentom i sljedećom komisijom. Da se vratimo o vašem e, pitanju o međunarodnom standardu za automatsku razmjenu informacija, rekao bih da vrlo dobro napredujemo. pravila međunarodnog standarda su dobila potporu 25 ministara financija koji su se sastali u veljači. Imat ćemo sastanak ministara OECD-a u Svibnju i oni bi trebali usvojiti te standarde. i dalje radimo na provedbenim mjerama, a to su zapravo tehnički detalji provedbe tih standarda i naša je želja da će da ih OECD na tehničkoj razini usvoji do sredine godine, a onda da će u rujnu uslijediti i političko usvajanje na sastanku ministara OECD-a i kasnije da će njih usvojiti e, šefovi država G20 na sastanku u studenome. Znači, kao što vidite, rokovi su vrlo kratki, no ipak e, trebam reći da sve vrlo dobro napreduje i da su sve članice OCD-a doista pokazale volju da se dovrši taj rad na standardima i smatram da ćemo uskoro imati konkretnu praktičnu automatsku razmjenu informacija ne samo unutar Europske unije nego i sa drugim zemljama. Hvala vam povjereniče u ime SID-a gospođa Ferreira. Well. Hvala. Hvala povjereniče što ste ponovno s nama. Zahvaljujem u ime kluba socijalista i demokrata. Puno vam hvala na svemu što ste do sada učinili. Ovo je jedno od područja u kojima je dodana vrijednost Europskog parlamenta vidljivija iz perspektive građana i u tom području oni imaju veća očekivanja od nas. U kriznim vremenima pitanje raspodjele tereta su, je pitanje koje je vrlo bitno za sve. I sve ono što se tiče suzbijanja poreznih prijevara, bolje raspodjele, poreznog opterećenja, to su sve pitanja koja postaju politički osjetljiva. Mi smo mnogo toga odradili, ja vam na svemu zahvaljujem. Pitanje je sada što je sljedeći korak. Uvijek postoji opasnost kada se dođe do kraja nekog razdoblja i kada se promijeni sastav parlamenta, naravno bit će i promjena u komisiji. Dakle, događa se to da se zapravo izgubi predođba o tome koliko smo već odradili i kamo idemo. Tako da bih vas htjela zamoliti da nam ukratko kažete što ne bismo smjeli zaboraviti kako bismo znali što još trebamo odraditi. Što se tiče poreza na financijske transakcije, odrađen je značajan posao, ali nismo još sve postigli što se tiče suzbijanja poreznih prijevara i izbjegavanja plaćanja poreza i tu je dosta posla odrađeno. Spomenuli ste i zajedničku konsolidiranu osnovicu za porez na dobit. Bilo je i afera sa švicarskim bankama i pritiska e, koji je izvršio američki kongres na, na švicarske banke. E, tu još nismo pronašli pravu mjeru na europskoj strani. Dakle, e, koje bi bilo vaše rješenje i što mislite da bismo mogli prenijeti kao svoje nasljeđe e, našim e, onima koji će doći poslije nas i kako e, se ne bi dogodilo da se neke stvari odrade na pola. Hvala još jedanput na ljubaznim riječima. Nastojat ću odgovoriti na ovaj vaš komentar i imam zapravo dva komentara. Kao prvo, ja još uvijek očekujem da će se postići neki rezultati za vrijeme ovoga mandata. E, primjerice kada je riječ o porezima, još uvijek se mogu donijeti neke odluke u fazi pripreme za rad u parlamentu. Zatim tu je još e, i direktiva o e, tvrtkama kćeri i podružnicama, zatim e, sporazum o direktivi o suradnji među upravnim tijelima. Dakle, to je isto tako, nadamo se da će biti do kraja ovoga mandata. Nismo 100% sigurni, ali daćemo sve od sebe da se postigne dogovor i o porezu na financijske transakcije. To će biti teže postići, moramo priznati, ali ulažemo velike napore e, da se to postigne. Na kraju ovoga mandata ja ću pripremiti jedan e, dokument u kojemu ću također naglasiti ono što smatram da je bitno za daljnji rad. Dakle, neću ostaviti dužnost da se stvari ne odrade. Namjeravamo donijeti bijelu knjigu o EFT-u i Očekujemo da će se zakonodavni prijedlozi predložiti sljedećim zakonodavcima. E, u nekim područjima još, e, dakle, na nekim područjima još uvijek radimo. Ja ću u svakom slučaju izići pred parlament sa perspektivom za budući rad. Naravno, parlament može imati svoje mišljenje, ali to nam može poslužiti kao temelj za rad sljedećeg parlamentarnog saziva. Hvala. U ime kluba zastupnika liberala, gospodin Smit. Šmit, e, hvala. Ja bih htio zahvaliti povjereniku u ime kluba zastupnika liberala. Mislim da ste bili vrlo učinkoviti u svom radu i s pravom kažete da je pitanje poreza i pitanje koje je bilo bitno za Europsku komisiju. Premda je to prvenstveno pitanje kojim se bave države članice. E, Rekli ste da je porez na financijske transakcije pošten porez, da je to popularno među europskim građanima. To je možda točno, ali pitanje je zašto se onda to razvodnjava, zašto 11 eh, država članica radi na tome da se prijedlog razvodni. Ja dolazim iz zemlje gdje eh, ljudi plaćaju poreze i možda bi se komisija trebala usredotočiti na one države eh, gdje su gdje se malo plaća u vidu poreza. E, zemlje kao što su Grčka, Irska, Cipar i Portugal gdje je bilo, bilo problema. E, dakle, u tim zemljama se plaća 10% manje poreza nego što ja to plaćam. E, dakle, svi govore o mjerama štednje, no možda bi komisija u sljedećem mandatu pokušala uvjeriti političare u državama članicama da su oni ti koji moraju raditi na poboljšanju poreznih sustava e, kako bi porezni sustav bio pošteniji, ali i kako bi e, poticao gospodarski rast. Smatram da u tom smislu pred nama još ima mnogo posla, no želim vam još jedanput zahvaliti na vašem ustrajnom radu e, u području poreza. Hvala povjereniče. Hvala. Naravno, ustrajnost ili tvrdoglavost možda i nije najljepša osobina, ali kada govorimo o oporezivanju, smatram da jedna doza tvrdoglavosti može biti korisna kako bi se postigli rezultati i kako bi se inzistiralo na poboljšanju prijedloga. Ja sam nastojao raditi u tom smjeru i dakle određen e, napredak je postignut. Što se tiče pitanja koja ste postavili vezano uz e, razlike među državama članicama i poreznog opterećenja u pojedinim e, državama članicama, htio bih reći da smo se mi pokušali pozabaviti tim pitanjem kroz um, europski semestar. Da kako mi ne možemo izravno donositi zakonske propise o tome koja bi trebala uh, biti razina oporezivanja u državama članicama, no za vrijeme europskog semestra dali smo ocjenu uh, pojedinih država članica i velik broj država članica još mora izvršiti fiskalnu prilagodbu, tako da smo ocijenili prethodne napore, dakle gdje su e, poduzete mjere na prihodovnoj strani ili na rashodovnoj strani i gledali smo opću razinu poreznog opterećenja i ako je e, veći dio mjera bio usmjeren na rashodovnu stranu, a prihodovna strana je bila ostala relativno niska, dakle e, opća razina oporezivanje je ostala niska u usporedbi sa nekim drugim zemljama. Dakle, u takvoj situaciji smo dali preporuke e, takvoj državi članici da usmjeri napore na e, tu prihodovnu stranu e, kako bi se potaknuo gospodarski rast. Države članice su postupno počele provoditi u dijelo reforme na temelju preporuka koje je dala komisija. Međutim, slažem se s vama da se vjerojatno može poduzeti i više i da možemo surađivati s državama članicama i na području poboljšanja na e, prihodovnoj strani. Dakle, kao što sam rekao, ne bi baš bilo realno da pokušamo nametnuti e, državama članicama da imaju određenu razinu poreznog opterećenja. Dakle, mi moramo surađivati s državama članicama i to može dovesti do pozitivnih rezultata. Što se tiče poreza na financijske transakcije, e, smatram da u ovom trenutku ne možemo e, spekulirati kakav će biti ishod pregovora, kakav će biti konačni rezultat, hoće li to biti razvodnjeno ili ne. Činjenica je da su pregovori zahtjevni, e, dakle pregovori koji se vode među državama članicama i mi smo sada podigli pregovore na razinu ministara, tako da na marginama svih ministara e, financija e, se vode razgovori i o prijedlogu e, poreza na financijske transakcije. U ovoj fazi je očito da će konačni rezultat pregovora biti manje ambiciozan e, nego što je to predvidjela komisija. E, vjerojatno će se iznijeti prijedlog o pristupu koji bi išao korak po korak E, dakle, to će biti vjerojatno kompromisno rješenje, no vidim da e, države članice e, imaju volju ići dalje i dakle pokazale su određenu predanost i na temelju toga sam optimist kada je riječ o tome da ćemo uspjeti postići sporazum. Hvala. mislim da se nitko ne javlja u ime kluba zastupnika ECR. Sven Gigold u ime zelenih ima riječ. Hvala. Ja ću govoriti njemački, ovo je posljednji e, ovakav e, e, razgovor. Najprije želim reći da vrijeme suradnje s vama tih pet godina je ukupno bilo jedno vrlo pozitivno iskustvo. Vidio sam da ste se borili, tamo gdje ste imali jasna uvjerenja, e, ono što ste najavili to ste i slijedili i napreci koje smo postigli su bili sigurno veći u području borbe protiv utaje poreza e, kod privatnih osoba, tu jesu postignuti napreci, iako mora se reći tek kasno, blokade su uklonjene tek nakon je nastao pritisak izvana i e, tek u, i, tu blokadu unutar Europske unije uspjeli smo ukloniti tek preko G20. Dakle, moramo reći unutar Europske unije nismo bili u stanju e, to razriješiti. E, dakle, čak i male države su nas u stanju zaustaviti. Tek nakon što su G7 i G20 otvorili jednu drugu frontu, uspjeli smo razriješiti problem blokade unutar Europske unije. Kad se radi o perezivanju dobiti e, poduzeća, tu izgleda situacija je tu lošija. E, nade se sada polažu u gospodina Almuniju da će on otvoriti e, postupke protiv zemalja članica koje imaju nepošteno oporezivanje u tom području, a ti pokušaj u, vaši su e, mora se reći nisu uspjeli. Što se tiče oporezivanja financijskih transakcija tu također postoje napreci, ali tužno je da samo 11 zemalja odlučilo pristupiti u taj sustav e, čime će se znače to ticati samo jednog malog dijela ukupnih transakcija na burzama. E, doista je tužno što ste e, nagradu Adam Smith e, što je niste mogli e, podastriti još većim rezultatima jer je to bilo blokirano. Dakle, parlament je zapravo htio postići više u politici oporezivanja nego što je postignuto i to u situaciji kad javne blagajne su u velikim poteškoćama. E, po mom mišljenju, nakon saslušanja na početku e, e, gdje, koje nije bilo vrlo jednostavno, vi ste se od Saula pretvorili u Paula. Paula vi ste u početku izgledali kao da ćete biti manje ambiciozni, međutim, e, iako se rezultati nisu postigli u onoj mjeri koje smo mi željeli, to nije vaša krivnja, odnosno nije to bilo e, zbog vas, nego zbog blokade od zemalja članica. Nitko drugi na vašem mjestu ne bi uspio postići više, ali jednostavno se mora reći E, da je tužno da smo morali e, uvesti neke e, mjere jer nije bilo moguće postići veće jedinstvo među zemljama članicama po pitanju oporezivanja. Dakle, još jednom vam želim zahvaliti i čestitati na postignutim uspjesima i želim vam svako dobro za budućnost. Znati željan sam koji će biti vaš sljedeći posao Hvala lijepo. Ah. Uh, <laughs> Imam malo vremena. Da, 30 sekundi. U redu. Prije svega da vam zahvalim na komentarima. Neću ponavljati ono što sam već rekao. ti bih jasno naznačiti da nema nikakve konkurencije između službi komisije koje se bave tržišnim natjecanjem i onih koji se bave oporezivanjem. Mi surađujemo kako bismo pronašli instrumente koji će nam omogućiti da se bolje i kvalitetnije bavimo pitanjem izbjegavanja plaćanja poreza. Drago mi je da je kolega Almunija odlučio koristiti instrument državne, instrumente državne potpore kao instrument u borbi protiv uh, izbjegavanja plaćanja poreza. Postoji i radna skupina koja se bavi uh, etičkim kodeksom i također komisija sudjeluje u tome, tako da ćemo vidjeti kakve će rezultate dati taj rad. druga stvar koju želim reći se tiče postignuća vezano uz pojedine zakonske prijedloge. Svi smo svjesni poteškoća na koje nailazimo, znamo za to da se odluke donose jednoglasno. Isto tako možemo izvući neke pouke iz rada ovog parlamentarnog saziva. E, možda bi jedan način da poboljšamo rad u budućnosti bio da imamo e, bliske kontakte između zastupnika ovog parlamenta i zastupnika u nacionalnim parlamentima. Na taj način bismo mogli postići dogovor i moglo bi se objasniti nacionalnim parlamentima e, o čemu mi zapravo govorimo i zašto je potrebno postići napredak u ovom ili onom području. Jer trenutno vidim da postoji velika razlika između ambicija ovdje u Europskom parlamentu, e, što podržavam, i razine ambicija na razini država članica u i smatram da bi bilo korisno da se razmisli o tome na koji način osigurati snažniju suradnju Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Na taj način bismo mogli ostvariti napredak e, o, kada je riječ o ovoj važnoj temi, a koja zahtjeva jednoglasno donošenje odluka. Jurgen Kljute u ime kluba zastupnika GUE. Hvala lijepa, Sharon. Da, gospodine povjereniče, ja vam također želim zahvaliti na suradnji. E, nema nikakve sumnje da su postignuti neki bitni napreci kad je riječ o borbi protiv e, izbjegavanja poreza i utaje poreza. E, dakle, izvještavanje po zemljama, direktiva o oporezivanju kamata i tako dalje. To su bili važni koraci napred. E, e, direktiva o pranju novca, e, nadalje direktiva o matičnom i zavisnom društvu. Mm, tu međutim je postignuto manje nego što sam ja očekivao, ali na globalnoj razini se e, razgovara o automatskoj razmjeni informacija kako će to dalje se razvijati vidjet ćemo ali to je u svakom slučaju bitan korak napred. međutim čini se da se rasprava unutar OECD-a e, zapravo e, da je prilično zastala ja bih imao pitanje. Vi ste u pregovorima sa OECD-om u okviru svog programa SPS. Da li u okviru tih pregovora, tih razgovora sa OECD-om, e, da li e, se e, dotičete problematike jače koordinacije oporezivanja, osobito oporezivanja tvrtki to bi bilo moje pitanje, to bi s naše točke gledišta bilo vrlo važno kako bi se postigao e, napredak. Zato me zanima e, kako se odvijaju ti pregovori sa OCD-om. Hvala. Hvala lijepa. Zapravo rad u OECD-u je e, vezan uz jedan vrlo jasan akcijski plan koji uključuje neke ključna pitanja, uključujući izbjegavanje poreza, pravila o eh, sprečavanju uta i tako dalje. Međutim, moram reći da tijekom tih proteklih nekoliko godina postigli smo to da su aktivnosti unutar naših zemalja članica mnogo bolje koordinirane. Na primjer, automatska razmjena informacija, ta inicijativa, e, tu smo prvi put uspjeli prezentirati OECD-u jednu formalno koordiniranu poziciju svih naših zemalja članica i ono što želimo vidjeti uključeno u standarde mi kao Europska unija naravno e, mi imamo 21 zemlju članicu OECD-a koje su e, bile tu jedinstvene i zato smo zato mogli postići puno bolje rezultate. Kroz tu koordinaciju e, to se također vidi u zaključcima Europskog vijeća koje je zatražilo od zemalja članica da bolje koordiniraju svoje politike. E, Sad imamo dakle zaključke o implementaciji tog akcijskog plana i sad imamo e, sastanke e, na visokoj razini gdje se e, gdje zemlje članice razgovaraju o svojim zajedničkim pozicijama i surađuju na razradi tog akcijskog plana OECD-a pri čemu se ulazi u detalje, duboko u detalje raznih e, tema. Mi shvaćamo da e, je jasni, ja, lakše je postići e, zajednička stajališta i, kad se radi o općenito o načelima nego kad se radi o detaljima primjene zato je po mom mišljenju tako važno imati tu koordiniranu poziciju Mislim da smo međutim postigli ogroman napredak u koordinaciji našeg djelovanja na području oporezivanja. Hvala lijepa. U ime Pučana kolegica Gal Pelč. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Najprije bih htjela zahvaliti povjereniku na odličnom e, radu u proteklih pet godina. Mislim da, su, da je taj rad dao odlične rezultate na području oporezivanja, ali također i zahvaljujući našim zajedničkim naporima. E, Pritom je i pristup komisije bio pozitivan jer je uglavnom podastirala pozitivne prijedloge komisija već razmišlja o planovima za budućnost, ali ja se moram pridružiti onima koji su rekli da eh, je eh, utaja poreza i izbjegavanje poreza su područja gdje smo činili dosta, ali ne dovoljno. Imamo akcijske planove, usvojili smo dvije preporuke eh, koje se tiču oporezivanja, ali još mnogo posla tek treba učiniti, obaviti. E, obračun PDV-a na trostrani posao je nešto što smatram da e, zahtjeva još e, pažnje i rada. E, radi se o velikim sredstvima svake godine. Dakle, zato je to vrlo važno registri e, tvrtki je nešto o čemu također želim govoriti jer to je e, napor koji se ulaže kako bi se povećala transparentnost e, a to će doprinijeti i volji kompanija da plaćaju poreze i s tim u vezi moje pitanje da li će jedna od prioriteta, jedan od prioriteta za budućnost biti novi instrumenti odnosno da li postoje planovi da se e, daju prijedlozi u vezi s tim prije kraja vašeg e, mandata. Hvala lijepa. Mm, ja se slažem sa ovim što ste rekli da još ima dosta posla u borbi protiv E, poreznih prevara, izbjegavanja poreza i poreznih utaja. Meni je drago što smo uspjeli postići ove prve opipljive rezultate. Dakle, usvajanje e, nekih zakona koji će po mom mišljenju bitno e, poboljšati E, okruženje kad je riječ o borbi protiv e, poreznih utaja, prevara i izbjegavanja poreza, ali slažem se također s tim što ste rekli, ako se ja dobro sjećam, mi u akcijskom planu imamo 34 e, aktivnosti koje smo isplanirali i dio toga još tek trebamo realizirati. Ja to pratim, dakle pratim napredak koji postižemo, ali očito je da su neki dijelovi tog akcijskog plana prilično kompleksni i da će tu trebati još poraditi na tome i za to će biti potrebna suradnja između zemalja članica. Mm, mislim da će sljedeći saziv parlamenta vjerojatno također nastaviti raditi na realizaciji tog akcijskog plana koji je usvojen prošle godine i da će moći e, staviti kvačice na ono što je odrađeno, odnosno e, vidjeti što nije i nastaviti raditi na tome postoje aktivnosti koje su u tom akcijskom planu koje su po mom mišljenju vrlo važne. Što se tiče obračuna PDV-a na trostrani posao, vi ste spomenuli da smo e, tu e, usvojili e, mehanizam koji zemljama članicama omogućava da u slučaju prijenosa porezne obaveze e, e, suzbiju mogućnosti prevare a također smo i ograničili broj e, roba koje mogu doći u obzir za te trostrane poslove općenito taj rezim ne može biti lijek za sve slučajeve koji će riješiti sve probleme, ali e, prijenos porezne obveze je nešto što se e, malo što, se ne slaže sa teorijom PDV-a, ali mi trenutno e, radimo na tom definitivnom PDV režimu koji e, koji će regulirati ubiranje PDV-a u budućnosti. Kao što sam rekao u svom uvodnom izlaganju, mi još uvijek e, kanimo objaviti bijelu knjigu o tom e, režimu prije kraja našeg e, mandata. Prezentirat ćemo dakle načine kako, odnosno dizajn budućeg e, sustava PDV-a u EU. Mislim da će to biti pozitivan doprinos, e, a, i ovaj parlament je naravno dao svoj pozitivan doprinos rješavanju tog problema. E, kao što je kao što sam već rekao u odgovoru na pitanje gospođe Ferrera, ja radim, mi radimo na dokumentima koji će se pozabaviti rješavanjem tih problema u budućnosti. Hvala lijepa. Mislim da ćemo sada saslušati posljednje pitanje u ime kluba zastupnika SID. Hvala. Šaron, povjereniče. Ja bih isto volio da mi se čestita zbog e, uredba o Europskom statističkom sustavu. Ja sam dao doprinos da se, e, da se to e, pokrene zajedno s kolegom, ali kao što znate to nažalost nije urodilo uspjehom. A postignut je dogovor sa predsjedništvom vijeća prije gotovo godinu dana, a vi ste od tada radili sve što je bilo u vašoj moći da blokirate taj dogovor, e, budući da ste smatrali da vam ne odgovara. Niste htjeli da načela transparentnosti koja smo htjeli unijeti i koja, se, koja postoje na nacionalnoj razini, da se ta načela primjenjuju na razini Europske unije. Niste htjeli da neovisnost glavnog ravnatelja Eurostata bude jača kroz konzultiranje s Europskim parlamentom kada je riječ o imenovanju na dužnost. Niste htjeli da to bude pod, da ima zaštitu, da uživa zaštitu parlamenta u slučaju da se njegova neovisnost nađe ugroženom. Isto tako e, niste htjeli da se donose neovisni statistički podaci. Vi ste blokirali dogovor, e, zahtjevali se da se o tome jednoglasno glasa na vijeću. E, ugovor to dopušta, ali komisija svjesna ozbiljnosti te mjere nikada gotovo to ne čini. Vaši predstavnici su prijetili na vijeću na e, sastanku radne skupine o e, statističkim podacima prošlu jesen, prijetilo se da se povuče zakonodavni prijedlog. I to je naravno dopušteno odredbama ugovora, ali još jedan put to je vrlo ozbiljna mjera koja nije opravdana u datim okolnostima. Posljednji put kada je komisija povukla prijedlog, zbog neslaganja o meritumu nekog zakonskog prijedloga bilo je 1994. godine kada je bilo riječi o mirovinama europskih službenika. Vi ste kao da ste zaboravili da europski građani zapravo odlučuju i prosuđuju vaše aktivnosti. Vama je draži status quo, niste za transparentnost, ali nemate pravo suprotstavljati se volji naroda e, koja se iskazuje preko izabranih zastupnika. Jedine ovlasti koje vi imate su one koje smo vam mi delegirali. Jutro sam pročitao u The Observeru e, citat jedno, vaše glasnogovornice MN Tremer i moram priznati da me to uistinu šokiralo. Još jedan put ponavljam da ste vi zaprijetili da povučete taj zakonski prijedlog. To je uistinu ozbiljna mjera koju su mi preporučili u vijeću i vaša glasnogovornica kaže da to nije slučaj, da vi nikada niste predložili da povučete zakonski, taj zakonski prijedlog. Dakle, zanima me tko zapravo govori istinu, ona ili ja. Uh, thank you for this. Hvala na ovoj intervenciji. Kao prvo htio bih reći da mi je vrlo drago što smo e, dobro i pozitivno surađivali sa ovim odborom na mnogim dosjeima gdje smo postigli i dosta napretka kad se radi o konkretnim pitanjima što, što je iza 2010 što je bilo vrlo kompleksan komad zakonodavstva, a sada je u postupku implementacije i mnogi drugi e, zakoni, odnosno e, dijelovi zakonodavstva u ovom sektoru koje je usvojio ovaj parlament, e, gdje pri čemu je parlament uvijek bio na strani komisije kad se radi o E, zakonima u vezi sa statistikom i to vrlo cijenim. Što se tiče zakona o statistici e, moramo kao prvo jasno reći da je komisija bila ta koja je predložila vrlo dalekosežne amandmane, e, odnosno izmjene zakona u vezi sa statistikom. Dakle, predložila je E, neovisnost nacionalnih zavoda za statistiku, koordinaciju e, između zemalja članica, pristup administrativnim podacima koji su apsolutno neophodni kako bi zavodi za statistiku mogli e, proizvoditi učinkovite statistike. To su bili prijedlozi koje je E, snažno podupro i gospodin Šakuna u svom izvješću. Nažalost, krajnji kompromis koji je postignut bez sudjelovanja komisije e, učinio je neke ustupke, bitne ustupke u tom području i koncentrirao se na, na institucionalna pitanja kao na primjer pitanje imenovanja glavnog tajnika komisije. Po mom mišljenju to nije bio dobar pristup, ali zemlje članice su se potpuno složile sa pozicijom komisije Inače, mora se uzeti u obzir da je odluka komisije o Eurostatu osigurava neovisnost e, glavnog tajnika Eurostata time što traži da glavni tajnik Eurostata mora biti imo, imenovan na temelju svoje stručnosti i kompetentnosti samo na temelju toga, a s time se nisu slagale sve zemlje članice. Dakle, komisija je puno naprednija što se tiče osiguravanja neovisnosti eh, glavnog tajnika Eurostata ali mislim da nam mora biti jasno da postoji potreba da se poštuju neke, neke, neke neka ograničenja kad je riječ o imenovanju e, nekih funkcionera e, gdje predsjednik komisije ima pravo imenovati e, i ta, ta, ti institucionalni, međuinstitucionalna e, e, organizacija nadležnosti mora biti poštovana. Ja se nadam da ćemo nastaviti sa radom na usvajanju e, tog zakona i da ćemo na kraju postići kompromis koji E, zadovoljava interese svih institucija i Europskog parlamenta i vijeća i komisije. Oprostite povjereniče, ali niste mi dali odgovor na pitanje. Niste mi odgovorili. Jeste li vi predložili da se povuče zakonodavni prijedlog? Ne, nisam predložio da se povuče taj e, prijedlog. To nije istina u redu, onda to još uvijek, onda je to još uvijek e, tu ja mislim također da moramo e, malo rastegnuti e, odredbe ugovora kad je riječ o nadležnostima institucija to će biti nešto što će se morati vratiti e, kasnije na naš e, dnevni red. U svakom slučaju, gospodine povjereniče, hvala vam lijepa. Ovo je kraj naše današnje rasprave. Mislim da možemo reći da smo e, odradili dosta vrlo zadovoljavajućeg posla i da imamo još dosta posla za sljedeći saziv, još postoje problemi i jedan od njih je da kad se o nekim stvarima mora odlučivati jednoglasno, mi ne možemo progurati sve za što se zalažemo, kao što ni vi ne možete e, zbog tog načina odlučivanja. U svakom slučaju svi se slažemo da je vaš mandat bio vrlo uspješan a ovo na čemu ste vi radili je nešto što je mene vrlo zanimalo i sa velikim zanimanjem intenzivno sam to pratila. E, što se tiče budućnosti, nadajmo se da će sljedeći sljedeći, sljedeći saziv komisije e, nastaviti sa e, ovako pozitivnim angažmanom na ovom području. Sada moramo preći na sljedeću točku dnevnog reda, to je razno. E, neću, e, bit ću kratka, samo želim zahvaliti svima na našem možda zadnjem sastanku. Želim zahvaliti svim članovima odbora e, koji su vrijedno radili za vrijeme ovog saziva nadam se da oni koji se neće vratiti da će uživati u svom daljnjem životu, a oni koji sada vode kampanju da će biti u tome uspješni. Želim zahvaliti potpredsjednicima i Astrid Luling, najstarijoj članici odbora i svim drugim starijim članovima koji su e, povremeno uskakali umjesto mene i zamjenjivali me vjerojatno ću Također bih htjela zahvaliti našem tajništvu. E, doista vam zahvaljujem. Imali smo težak početak. E, na početku ste bili e, vršla s dužnosti glavnog tajnika mislim da smo odradili ogroman posao i tajništvo je tu također bilo e, pod velikim pritiskom e, obujma posla i zato vam e, zahvaljujem mi smo imali mnogo sastanaka, otvorenih sastanaka koordinatora, imali smo 320, barem 320 e, sastanaka u okviru e, trijaloga, oko 35 tisuća amandmana. E, zaboravili sam koliko smo ukupno izvješća odradili zakonodavnih, e, odnosno oko 200 drugih nezakonodavnih, dakle mislim da je to dosta veliki odrađeni posao i pokazuje koliko smo bili marljivi. Zato želim zahvaliti svima i zahvaliti vam što ste me podnosili e, i u trenucima kad sam ponekad ja gubila strpljenje. Jean Paul, izvoli. Evo, samo kratko. Budući da je ovo posljednji sastanak, kao što ste rekli, kao u Kinu. No, možda ćemo imati dodatni sastanak u četvrtak, no sumnjam. U ime EPP-a htio sam vam zahvaliti na vašem predsjedavanju tijekom ovog saziva. Kao što ste i sami rekli, dobro smo radili zajedno postojao je duh suradnje, a naročito želim zahvaliti tajništu na odrađenom poslu Adolfu i njegovim kolegama koji su nam omogućili da obradimo sve ove predmete. Iako nemamo na raspolaganju sve statističke podatke, oni koji su objavljeni su točni. Želim zahvaliti i koordinatorima na njihovoj suradnji u ovih pet godina. Također u ime kluba zastupnika socijalista i demokrata i ja vam želim zahvaliti. Mislim da ste bili stroga predsjednica, ali ste također odigrali važnu ulogu u svim našim postignućima. Bili ste pravedni, teško ste radili i mislim da je ovo bilo doista lijepo iskustvo. Želim zahvaliti također svim kolegama koji su u skupini koordinatora i također svim ostalim kolegama zastupnicima zato jer mislim da smo proživjeli teška vremena, morali smo donositi teške odluke, a mislim da je ostao vrlo snažan duh suradnje uz malobrojna izuzeća i taj duh suradnje nas je uvijek vodio u našem radu. I na kraju se želim obratiti svom osoblju i tajništvu Ekona, tajništvima klubova zastupnika. Hvala svima, mislim da ste odradili nevjerojatan posao u teškim uvjetima. No, u svakom slučaju mnogo smo postigli. Hvala lijepa svima i mislim da ćemo ovo zabilježiti kao razdoblje u kojem je parlament poboljšao svoj kredibilitet, svoju vidljivost i mislim da i sami europski građani prepoznaju da Europa nije neka bezoblična masa gdje se institucije međusobno ne razlikuju. Mislim da je parlament odigrao svoju ulogu i to na ispravan način. Marijan je tražila riječ. Želi li se još neki koordinator javiti za riječ? Marijan, izvoli. Ja, thank you. Thank you well, uh, Sharon. Hvala lijepa. Hvala lijepa. I želim iskazati poštovanje načinu na koji je odbor vođen u proteklih pet godina. Naravno, svi radimo na svoj način, međusobno se kritiziramo. Neki su sumnjali u to da trebamo imati predsjednika iz neke neuobičajene zemlje, no mislim da ste stručno vodili ovaj odbor, naporno ste radili i vašem nasljedniku će biti teško nastaviti na isti način. Također e, želim zahvaliti tajništu. Dugo sam e, već e, članica ovoga parlamenta i bila sam u brojnim odborima. U nekim odborima smo imali dobru potporu tajništva, u drugima lošu. No ovdje smo imali izvrsnu podršku tajništva koje je doista obavilo sjajan posao u ovom sazivu. Dakle, hvala tajništvu i hvala svim ostalim kolegama. Nisu svi prisutni danas, ali vrlo dobro smo surađivali. U ovom odboru nije uvijek bilo lako raditi, bavili smo se vrlo osjetljivim političkim pitanjima, ali u većini slučajeva uspjeli smo dobiti velike većine kada smo glasovali o našim izvješćima u plenarnoj sjednici i mislim također da pokazuje našu demokratičnost i hvala vam svima na suradnji. Sven. Kao prvo, I u svoje osobno ime želim reći da mi je ovih pet godina bilo novo iskustvo. Nikad nisam bio u parlamentu, nikad nisam sjedio u odborima. Borio sam se protiv nekih odluka koje su ovdje donesene prije. A ovo iskustvo s vama ovdje je bilo vrlo lijepo iskustvo u demokraciji na europskoj razini. Na u nacionalnim parlamentima nešto što proizlazi iz e, takve manjine ili iz e, manjinskih skupina e, završi u smeću, u otpadu, no ipak ovdje je obrnuta situacija jer saslušate sve i tu kulturu je i očuvala predsjednica i na tome želim zahvaliti, a to vrijedi i za sve koordinatore u ovom domu. Mislim da smo nakon krize u Ekonu, u našem odboru, ostvarili ozračje koje nam je omogućilo da ostvarimo napredak u odnosu na vijeće i s obzirom na naše pravno okruženje. Znate da treba uvijek postizati konsenzuse i da rad e, u procesu većinskog odlučivanja ima i svoje ograničenja i zbog toga e, smo manje otvoreni za javne sukobe, no u svakom slučaju kada god smo u ovim okolnostima nastojali postići sporazum sa vijećem, mislim da smo ostvarili e, odluke koje su bile na korist svima. Znači, mi smo imali i najteži zadatak od svih odbora, nitko, niti jedan drugi odbor nije imao toliko sastanaka i toliko postupaka u tijeku, a tome imamo zahvaliti, e, to imamo zahvaliti našoj predsjednici i tajništu. Moram reći osoblju tajništva sljedeće. Mogu se jedino diviti vašoj disciplini u radu. Uvijek ste obavljali sve zadatke i ne mogu se praktički ni na što opožaliti. A upoznali ste me već u ovih pet godina. Moram reći da se nikad ne žalim ni na što. Dakle, velika hvala tajništu i nadam se da će i sljedeći saziv parlamenta i zadržati ovakvu otvorenost i također se nadam da će ipak važnost postupka prevladati nad glasnim nadvikivanjem i traženjem većine na brzinski način. Pred nama su važni izbori i vidjet ćemo kako će Europa nakon toga izgledati. Nadam se da populisti neće uspjeti dalje razgraditi i e, reputaciju ovoga doma i europsku demokraciju i organizaciju. Hvala lijepa Sharon. Ja se također želim pridružiti ovim riječima zahvale. Ja sam u e, drugom poredu najmanjem klubu zastupnika. E, u Bundestagu bi ovako konstruktivna suradnja bila nezamisliva kao što se odvijala ovdje. E, ja sam došao ovamo sa slikama koje sam donio sa sobom iz rasprava u Bundestagu, odnosno u parlamentima saveznih zemalja i zato je za mene osobno ovo bilo jedno vrlo dobro iskustvo i e, nešto što je ostavilo trajne, trajni dojam na mene e, o mogućnostima suradnje i preko granica e, stranaka i političkih uvjerenja, usprkos tome što naravno te razlike u našim uvjerenjima E, i dalje postoje. Dakle, to je bilo važno iskustvo. Želim podvući da e, je način kako je Sharon Bowles vodila e, rasprave ovdje po mom mišljenju bio vrlo dobar. Ja sam radio i u nekim drugim odborima i možda to ne treba uspoređivati, ali želim reći da je rad u ovom odboru bio doista najpozitivnije iskustvo od svih e, drugih odbora u ovom parlamentu u kojima sam radio. To želim e, jasno reći. Ja, neću, ja se neću ponovo kandidirati, ne želim dakle e, ponovo se kandidirati, to su neki moji E, razlozi radi kojih se nisam ponovo kandidirao, ali svim kolegicama i kolegama želim sve najbolje i nadam se da će u sljedećem sazivu parlament e, nastaviti sa ovako dobrim radom i želim se zahvaliti suradnicima. Po mom mišljenju je zadivljujuće koliko su se e, s kolikim angažmanom su se e, upustili u svoj rad, iako to nije bilo uvijek jednostavno. E, dakle, biti, e, raditi u, u tajništvu i biti objektivan i neopterećen e, političkim uvjerenjima smatram nije baš lako i zato želim zahvaliti svima e, koji su vrlo profesionalno i odlično odradili svoj posao. Gospođo predsjedavajuća, ja bih htio u ime sviju nas zahvaliti prevoditeljima. Ja sam u uistinu Koristio od njihove usluge, bez njih ne bi mogao mnogo toga učiniti. Zahvaljujem ime svih klubova i kolege Sven i ostali također se pridružuju mojim zahvalama. Da, svi žele uzeti riječ, Lijam. Evo, budući da su svi već uzeli riječ, ja bih tako... Budući da su svi već uzeli riječ, ja također zahvaljujem Sharon na predsjedanju imali smo, bili smo, radili smo zajedno u nekoliko izaslanstava i moram reći da si dala prednost europskom interesu pred interesom Velike Britanije, što možda neki ne bi očekivali kada su povjerili tu dužnost e, jednoj Britanki. Dakle, želim ti na tome zahvaliti. Mogao sam govoriti i na engleskom, evo na kraju sam počeo govoriti engleski kada sam počeo raditi na izvješću o trojki, e, počeo sam i ja koristiti engleski, ja također zahvaljujem ovom prilikom prevoditeljima, kao i svim kolegama koji su još prisutni u ovo kasno vrijeme ovaj kasni sat. Dakle, mi smo uistinu e, radili na tome da se da prednost e, interesima Europskog parlamenta na pitanjima ekonomske i monetarne unije. Zahvaljujem Marijan. Otmar nije ovdje, ali smatram da je izvješće o trojki uistinu izazvalo pravu buru u Europi i da će potaknuti sljedećeg prethodnika Europske komisije da nešto učini Zahvaljujem i svim suradnicima koji su nas pratili na ovim putešestvijama e, i na putovanjima. Posebno zahvaljujem onima koji su bili s nama u Grčkoj, Portugalu, Irskoj, na Cipru, a i na ostalim putovanjima. Za mene je to bilo jedno vrlo značajno iskustvo. Sada imam drugačiju predođbu Europskoj uniji. Nažalost, ovisi i o vrlo neizvjesnom omjeru snaga e, na predstojećim predizbornim izborima. Hvala. Evo, bojim se da ćemo uskoro, e, da nećemo više imati na raspolaganju prevoditelje. Zahvaljujem i također svojim suradnicima. Ako želite Dakle, moram priznati da su i naši suradnici imali mnogo posla, zahvaljujem i svim koordinatorima, kao i svima službenicima koji su, svima djelatnicima koji su radili za klubove zastupnika. Osim toga imat ćemo vjerojatno, možda ćemo naime imati još jedan sastanak u 8.30 u četvrtak, ukoliko francuski ministar financija bude na raspolaganju, nadamo se da hoće. Dakle, sve vas lijepo pozdravljam i još jedan put zahvaljujem.